Mes chers collègues, nous allons commencer. Dragi kolege, sada ćemo započeti sa sastankom. Prijedlog dnevnog reda možemo usvojiti ukoliko nema nikakvih prigovora. Što se tiče zapisnika sa 22. i 23. ožujka, možemo ih također usvojiti ukoliko nema prigovora, a izgleda da ih nema. Pa možemo nastaviti s radom. A prije svega moram reći da nam je čast što možemo ugostiti povjerenicu Bulc koja će nam nešto reći o radnom programu komisije za 2018. godinu. I također mi je izuzetno drago što ste ovdje kraj mene s obzirom da redovito zajedno surađujemo i izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti ovdje na odboru za promot, promet jer na taj način možemo raditi na jedan strukturiran način kroz dijalog između naše dvije institucije. Ovo je po prvi puta ove godine da vas imamo zadovoljstvo pozdraviti na našem odboru. Cilj ovog dijaloga je da bude konstruktivan, strukturiran, te da nam omoguće što bolju pripremu za rad tijekom sljedeće godine. Prema tome bili bismo vam zahvalni da nam nešto više kažete o programu rada komisije za 2018. godinu u području prometa. Svrha je ove rasprave također da damo analizu dosadašnjih rezultata u radu Europske komisije za 2017. godinu. Obično nastojimo gledati u budućnost, ali ponekad je dobro pogledati i unazad i vidjeti što je do sada postignuto. Da kako, pred nama je još dosta posla kako bismo se približili ispunjavanju ciljeva u prometnoj politici. Mi, e, članovi odbora za promet, svi želimo da promet bude siguran, efikasan, cjenovno Eh, racionalan kako za europske građane, tako i s ciljem eh, razvoja jedinstvenog tržišta, te da bismo se mogli bolje nositi sa svim izazovima digitalnog društva i kako bismo postigli bolju globalnu povezanost. Da kako radna mjesta su ključno pitanje, moramo ih e, očuvati. Isto tako su bitna i klimatska, klimatska pitanja te zaštita okoliša. Danas se mnogo govori o ublažavanju klimatskih promjena. Gospođo Puls, dobit ćete riječ na deset minuta. Nakon toga sam sigurna da ćemo imati e, vrlo živu raspravu sa članovima odbora za promet i samo vas želim obavijestiti o novoj metodologiji rada nakon e, što dam riječ povjerenici. Koordinatori će dobiti po pet minuta, ali ćemo pokušati imati jednu ping-pong raspravu. Dakle, raspravu koja će biti dinamična i to znači da će svatko imati po pet minuta, dakle zapravo će se koordinator koji će postavljati pitanja i izmjenjivati sa povjerenicom koja će davati odgovore. Svatko će dobiti po pet minuta. Nakon toga nastavljamo sa sljedećim krugom govornika i tako dalje. Dakle, nakon toga će ostali članovi dobiti po tri minute. Povjerenice Bulc, činjenica da smo mi ovdje nazočne e, i da predstavljamo dvije različite institucije, a obje smo žene i da radimo na prioritetnim e, projektima na jedan vrlo energičan način. Mislim da je to nešto zbog čega možemo uistinu biti ponosne. Hvala vam što ste se odazvali na naš poziv i sada vam dajem riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, draga Karima, dragi potpredsjednici i članovi odbora TRAN, dame i gospodo. Mislim da su s nama ovdje i neki gosti čak danas. Zadovoljstvo mi je biti u ovom domu još jednom i imam zapravo dva glavna dijela mog današnjeg govora. Kao prvo želim vam ponuditi pregled nad provedbi e, programa rada komisije za 2017. godinu i kao drugo Također bih htjela baciti pogled u budućnost te vam predstaviti nešto od našeg rada s kojim ćemo se baviti u 2018. godini. Dosta toga treba pokriti, stoga mi dopustite da odmah krenem na sadržaj. Kao prvo, htjela bih pokriti paket mobilnosti. E, najvažnije postignuće u 2018. godini bit će paketom mobilnosti mobilnosti. Imaćemo priliku raspraviti o toj temi na sljedećoj plenarnoj sjednici. Ja ću doći i predstaviti detalje prijedloga komisije u vaš odbor 19. lipnja. I stoga ću vam danas dati samo, samo vrlo kratko neke informacije o tome gdje smo sada. Ono što se pojavilo kao malo manji paket koji se zvao paket cestama sada je narasao i pokriva sada mnoge različite elemente. To održava e, pokušaj komisije da se razbiju te krute kategorije u transportu, to održava moju viziju da ostvarimo u potpunosti integrirane sustave. Paket mobilnosti sadržava će sve inicijative za ceste, ali su tako i druge prijedloge poput standarda o emisijama ugljičnog dioksida za kamione. Prvih sedam prijedloga trebali bi biti gotovi za usvajanje za četiri tjedna, Dakle, trideset 31. svibnja, zatim ćemo imati drugi paket prijedloga e, koje planiramo predstaviti krajem ove godine. Mislim da ćete vidjeti da je paket o mobilnosti vrlo pažljivo ravnotežen, da ima snažne socijalne, okolišne, digitalne aspekte i aspekte unutarnjeg tržišta s kojima smanjujemo birokraciju, a to je naš glavni prioritet i kao drugo s čime osnažujemo provedbu zakona. To je sukladno nazvat rezolucije o toj istoj temi o kojoj ste vi prije nekoliko tjedana glasali u ovom odboru. Ali tu mi je potrebna vaša pomoć. Molim vas vršite pritisak na države članice kako bi se i one pridružili našim naporima i kako bi na otvoren i izavan način mogli raspraviti s njima o tome, a zatim naravno i provesti ih e, kako se složimo njima. Kao što svi znate, ti prijedlozi su e, politički gledano jako važni Biće važno da usko zajedno surađujemo i da doista pokušamo usvojiti taj cijeli paket tijekom mog mandata. Zato što je to ključan element kako bismo se osigurali da jedinstvo tržište dobro funkcionira. Računam na vašu podršku da ćete obraditi te prijedloge kao prioritetno pitanje i doista molim vas da vaše e, službenike posvetite tim dosijema i to pravovremeno kako bi sve to mogli odraditi u okviru zadanih vremenskih rokova. Druga tema, sigurnost na cestama. Evo, dogovorimo o cestama, samo riječ o sigurnosti na cestama to je svakako prikladno. Rezultati koje sam predstavila u Valeti u Ožujku, gdje je i predsjednica bila prisutna na tom sastanku, koja je neki od kolega ovdje, vezanih uz sigurnost sa cestama, tiče se toga da je još dodatno pao za 2% broj smrtnih slučajeva na cestama. I to nam daje pozitivnu podršku i pozitivan poticaj. Ali uvijek je vrlo teško govoriti o brojkama, no ipak dobro ih je reći. 25.500 ljudi godišnje izgube živote na europskim cestama. 600 manje izgubilo ih je 2015. godine nego 2016. E, godine nego 2015. godine, to je ohrabrujuća brojka, ali dalje nije dovoljno. E, danjih 135 tisuća osoba je ozlijeđeno na cesti, dakle 135 tisuća ljudi godišnje na cestama prema najnovijim brojkama. I dakle, prvog veljače smo usvojili prijedlog da bi izmijenili direktivu e, vezanu uz zahtjeve o obuci profesionalnih vozača. To će e, još dodatno pojačati standarde vezane uz cestovnu sigurnost za profesionalne vozače. 10% tiču se kamiona, a 10% tiču se takozvanih bijelih kamiona, a statistika za smrtne ozljede je još i viša, 18%. To je dakle vama prioritet i drago mi je što već radimo o tome što možemo na to reagirati. Vijeće je već obradilo prijedlog u prvom čitanju, to se dogodilo ono na vrlo pozitivan i konstruktivan način, što ja pozdravljam, i mi smo spremni na suradnju s Europskim parlamentom i vašim izvjestiteljem, gospodinom Lundgrenom, te svim izvjestiteljom u Sjeni, kako bismo završili usvajanje ovog važnog komada zakonodavstva. Sigurna sam da će odbor TRAN posvetiti dostatnu pažnju sigurnosti na cestama. Sljedeća tema je zakuplovstvo u 2017. godini. Sada smo dakle, u zakoplovstvu. Pripremamo zakonodavni paket o zračnoj povezanosti. Taj paket će 7. lipnja poletjeti i e, s ovim paketom ćemo nadalje provesti našu strategiju o zrakoplovnom prometu. On će sadržavati smjernice o obvezi pružanja javnih usluga i vlasničkoj kontroli, dakle smjernice. A sadržavat će i zakonodavni prijedlog što se tiče zaštite tržišnog natjecanja u zračnom prometu, s čime ćemo zamijeniti uredbu 868 e, iz 2004. godine. Taj zakonodavni prijedlog tiče se zahtjeva iz ovog parlamenta, dakle mi s njima na njega odgovaramo, kako bi EU dobila učinkovit alat s kojim može djelovati kada su aviokompanije Europske unije suočene sa nelojalnim praksama od strane trećih država. Postoje razilaženje u mišljenjima o ovoj temi među državama članicama, a ja pozivam da mi pružite podršku kako bismo imali otvorenu raspravu ovdje u odboru da iskoristite vaš, vaš utjecaj na nacionalnoj razini. Vrlo kratko, samo nešto i o sigurnosti zračnog prometa i o rasi. E, nova uredba o sigurnosti zračnog prometa je prilika e, kako bi sustav za zračnu sigurnost e, u EU postao učinkovitiji i djelotvorniji. Radimo na tom dosjeu, tu napredom, a doista bih vas pozvala da učinite taj korak više i da se pobinite da se to zakonodavstvo može usvojiti što prije moguće. Mi također govorimo tu i o konkurentnosti europskog zrakoplovstva i stoga vas molim da se uzdočite na to što više možete. 2017. godina i željeznice. Idemo sada natrag na željeznice, a prioritet za ovu godinu i za sljedeću godinu je provedba postojećeg zakonodavstva. Moja služba trenutno priprema teren za rad o provedbi pa i načine direktive i četvrtog zrežnog paketa kako bismo zaključili e, regulatorni okvir i to na vrijeme prije nego što se tržište otvori 2019. godine. To primjerice uključuje i provedbene akte kako bismo se pobrinuli da svi operateri imaju pristup objektima za pružanje željezničkih usluga poput putničkih postaja i kako bismo zaštitili ekonomsku ravnotežu koja postoji u postojećim ugovorima o javnoj usluzi. Ja znam da su te teme posebno važne u odboru za promet. Da kažemo nekoliko riječi i o pravima željezničkih putnika Što se tiče toga, ja mogu potvrditi da komisija sad planira usvojiti e, prijedlog o pravima željezničkih putnika prije ljeta. Identificirali smo probleme u postojećoj uredbi, prije svega što se tiče necjelovite primjene, izuzeća i pravne nesigurnosti, te sada komisija planira nadalje objasniti i pojasniti postojeća pravila. Naša ideja je da bolje definiramo što mislimo pod konceptom jedinstvenih karata i s tim povezanih obveza za željezničke prijevoznike te podavače karata. Također planiramo e, iznijeti prijedlog o uvođenju klauzule o višoj sili kako bi bili dosadni sa drugim komadima europskog zakonodavstva. Što se tiče pomorstva, naravno još uvijek smo se u 2017. godini i to je jasno bila pomorska godina moje službe provode opsežne konzultacije sa dionicama što se tiče prioriteta za taj sektor, a krajem ovog tjedna ćemo držati jednu takvu konzultaciju i gledamo koji su izazovi pred nama i koji su potrebni razvoj u našim političkim okvirima. To bi moglo dovesti do novih zakonovnih inicijativa u 2018. godini, naravno ako se oko toga složimo. Reći ću nekoliko riječi o tome za nekoliko minuta. Ali već ove godine mi ćemo e, iznijeti prijedlog o reviziji direktive o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada. Također ćemo nastaviti naš rad što se tiče revizije zakonodavstva o pomorskom prometu sa vrlo jasnim ciljevima. To je procjena uredbe o odgovornosti prijevoznika e, putnika e, morskim putem u slučaju nesreća. Kao drugo, procjenu u okviru refita zakonodavstva za obuku i certificiranje pomoraca. I kao treće, e, provjera prikladnosti zakonodavnih propisa na području pomorskog prometa što se tiče država zastava njihove odgovornosti, nadzora država luka i zahtjeva za priobalne države. Samo nekoliko riječi, moram vam doista čestitati na dobrom napretku kojeg ste postigli vezano uz dosije o sigurnosti putničkih brodova i o izvješćima koje ste usvojili u travnju nakon što ste pronašli kompromisa o nekim vrlo osjetljivim pitanjima. Komisija se sada što može nastaviti raditi sa parlamentom i sa vijećom i što možemo uskoro započeti sa trilozima. Smanjenje emisija, to je sljedeća tema. Što se tiče toga, očekuje se da će se povećati promet kako bi se pomirila potražnja, ali to se mora dogoditi na održiv način. Mi to znamo i to je naša odgovornost. Treba nam e, sektor prometa koji će biti učinkovit po pitanju energije i sa smanjenim emisijama. na strategija o mobilnosti uz nisku razinu emisije doista nešto vrlo ambiciozna i to ćemo provesti kroz ovu godinu. E, zatim isto tako direktiva o alternativnim gorivima će dati povjerenje industriji, ulagačima i, i potrošačima i mi pozivamo sve države članice da osiguraju provedbu kroz nacionalni politički okvir. Krajem ove godine imamo i drugu dio paketa mobilnosti će komisija vidjeti kako može podržati prihvaćanje e, na tržište vozila na alternativna goriva, uključujući i javnu nabavu vezanu uz čista vozila, što može biti pokretač za stvaranje tržišta za inovativne proizvode. I onda isto tako imamo i prijedlog o kombiniranom prometu, što će podržati onaj prijelaz prijevoza robe sa cese na željeznice, unutarnje plovne puteve i pomorski prijevoz na kraće udaljenosti. Zatim rečeno mi da imam 15 minuta i na kraju mogu reći još nešto i o MFF-u, ali ako želite mogu se i sada Mogu sada i stati, izvolite, hvala vam. U prometu i financiranju ključne važnosti i stoga je jedna od prioriteta predsjednika Junkera ulaganje u infrastrukturu. Planirali smo da će komisija eh, izneti prijedlog za sljedeći MFF 2017. godine, no sada se čini da će detaljni prijedlog tek biti završen e, početkom 2018. godine. E, sljedeći važni miljokaz je orientacijska rasprava komisije o financiranju Europske unije do 2025. godine kao e, nastavak na rad iz bijelog papira. To će se održati 28. lipnja. Biće vrlo važno da naglasimo i promičemo odličan rad koji smo napravili u okviru instrumenta za povezivanje Europe do sada imamo 37,6 milijardi eura ukupnog ulaganja koje smo mobilizirali sa 20 e, milijardi eura bespovratnih zajmova, s čime smo doprinijeli stvarno radnih mjesta i rasta i europske agendi po tom pitanju, to je da je za razdoblje 2014-2016 i mi ćemo nastaviti raditi u tom smjeru. Ali smatramo da treba 740 milijardi eura kako bi dovršili e, osnovnu prometnu mežu sa transeuropskim prometnim mežama i kako bismo uklonili glavne usluge od 2040 godine, što je naravno moguće samo ako imamo podršku institucija investicija i dostatni privatni kapital. Za to koristimo model EFSI-a, dakle plan o ulaganju za Europu i danas imamo 36 operacija s kojima smo sveukupno privukli 15 milijardi eura ulaganja. Mislim da je to doista veliko ohrabrenje za naš dani rad. Zatim što se tiče financiranja imamo i e, jedan natječaj za mješovita sredstva za transport u okviru CEFA što bi trebalo privući još dodatno ulaganja. Samo nekoliko riječi o programu rada za 2018. godinu. E, velik naglasak će se staviti na multimodalnost 2018. godina će biti jasno godina multimodalnosti vezano uz poboljšanje integracije svih načina prijevoza u jedan jedinstven prometni sustav Europske unije. Predstavit ćemo čitav niz pomorskih dosijeja koji će proizaći iz provere prikladnosti zakonodavnih propisa u pomorskom prometu što ćemo dovršiti ove godine kao što sam rekla. Što se tiče pomorskog prometa najvažniji dosije bit će revizija službenog postupka prijave za brodove gdje ćemo se zatočiti na prednosti koje može ponuditi jedinstveni europski prozor, dakle kao nadopuna nacionalnih nacionalnih jedinstvenih prozora. Drugi pomorski dosjei tiču se kontrole zastave i države luke, nadzor prometa plovila te obuka pomoraca. Te inicijative se pripremaju u kontekstu refita predsjednika Junkera i njegove agende o boljem donošenju propisa. Također u se podržavamo i ohrabljujemo e, ambiciozne ciljeve vezano uz smanjenje emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prijevoza robe i to na razini Međunarodne pomorske organizacije. Mi očekujemo da će ona usvojiti ambicioznu strategiju na proljeće 2018. godine, da ćemo imati i cilj koji će biti primjeren vezano uz smanjenje emisija. E, nakon konferencije o sigurnosti na cestama u Malti u Ožujku službe komisije sada počinju raditi na novom političkom okviru za sigurnost na cestama kao što je spomenuto u izjavi iz Valete, dakle za desetljeće nakon 2020. godine i samo želim reći da je to vrlo važan dosije za 2018. i 2018. godinu. Vjerujem da prepoznajete mnoge od vaših inicijativa u mom govoru i doista se veselim daljnjoj suradnji s vama na konstruktivan način kako bismo e, radili za jedinstveno tržište i e, kako bismo se doista približili e, jedinstvenoj transportnoj uniji. Hvala. Hvala. Hvala vam, gospođo povjerenice. za zadnje odgode otvaram raspravu. Jeste li dobro shvatili metodu? Imate pet minuta. Nakon pet minuta vam gasem mikrofon upozorila sam vas. Što će vaše pitanje biti kraće, to će povjerenica imati više vremena da odgovori na njih. Evo, krećemo. Gospodine Wim van de Kampo, izvolite, izvolite imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Za mene je velika čast što mogu pokrenuti ovu ping-pong igru, ovu raspravu sa povjerenicom Bulls paket o mobilnosti, hoće li on stići pravovremeno? Moram reći da ga već dugo čekamo. Zahvaljujem povenici Buc što je uputila apel parlamentu i državama članicama da malo brže rade, ali postavlja se pitanje hoćemo li dobiti taj paket na vrijeme. Ja razumijem da se još e, provode procjene vezane uz učinak i možda ćemo morati razgovarati sa gospodinom Timmermansom e, da vidimo. Hvala. Mi smo iskoristili vrijeme kao pripremu paketa i to vrijeme nije izgubljeno zato što smo napravili novu metodologiju pri e, izradi prijedloga zakonodavstva. Dakle, mi konsolidiramo i uključujemo u to E, ono što smo prikupili od svih dionika prije nego što iznešemo prijedlog. Dakle, da otvoreno vam kažem, da, mislim da mi to možemo učiniti, mi smo sada na vrijeme, prema vremenskim rokovima koje smo se sami zadali. I mogu vam iznati nekoliko točaka s kojim mogu još i pojačati ono što sam rekla kao prvo. Dakle, želimo konsolidirati sve dionike i želimo vidjeti koji će biti učinak potencijalnih političkih mjera. A kao drugo, predsjedništvo vijećem Estonsko, Bugarsko svi su oni rekli da su spremni raditi na paketu o mobilnosti s nama i već smo odlučili i koji dio paketa o mobilnosti će biti u nadležnosti kojeg predsjedništva vijećem, što nadam se vam pruža dodatna jamstva. I doista se nadam da mogu računati na vas. I to je onaj treći element. Komisija iznosi, vijeće obećaje da će osvajati rezultate, nadam se da mogu računati jednako tako i na parlament. Hvala vam. To me dovodi do drugog pitanja. Trenutno vlada e, malo nejasnoća o socijalnom poglavlju. Mnogo članaka čitamo o tome u medijima i sindikati su sada uznemirani. neki su vidjeli nacrt teksta a kolege iz e, odbora EMPL su također uznemireni zbog svega toga. Ja svačam da ste vi razgovarali sa sindikatima, pa me zanima što se tu događa po pitanju tog socijalnog poglavlja. Jer kao rezultat toga mislim da imamo jednu dosta lošu atmosferu oko ovoga. Nažalost, moram se s vama složiti a razlog zbog kojeg sam također zanađena je taj što su naša vrata uvijek otvorena, uvijek smo spremni razgovarati sa svima koji dođu k nama, e, posebice o tim socijalnim pitanjima koji su vrlo osjetljive prirode. Jako sam zabrinuta zbog e, toga što se šire glasine koje nisu u skladu sa istinama iz paketa mobilnosti kojeg ćete uskoro zaprimiti. Kada sam za prvi put vidjela i čula e, brošure koje šire sindikati, onda sam ih otišla posjetiti kada su imali sastanak e, u zgradi do Belemonta. Ja sam im se tada obratila, razgovarala sam e, s njima i popodne i mi smo razjasnili od sedam problema kojih su oni imali, Šest njih smo već u potpunosti riješili u paketu na način kojim odgovara. A jednu stvar o tome ćemo još morati pregovarati, ali mislim da se ne moramo postotno slagati u svemu. Ja sam gospodinu Ertugu u prvoj godini svog mandata obećala da ćemo uključiti socijalna pitanja u taj paket, da ćemo na vrlo sustavan način ih obraditi zajedno s drugim pitanjima i doista vas pozivam da ni vi ne širite glasine. to su glasine koje su stvorene na temelju javnih konzultacija. Mi smo naravno morali uzeti u obzir sva pitanja, sve zabrinutosti, ne samo vezano uz sindikate, već i druge dionike. Naravno da i drugi dionici imaju neka pitanja koja su različita od sindikata, ali uzeti njihov dokument kao temelj e, i na temelju toga pretpostaviti što će biti u paketu, pa to je dosta neobična metoda i stoga se nadam da za nekoliko dana kada se paket objavi da ćemo onda to sve uspjeti razjasniti u detaljima. Pa hvala vam. Bolje dva dobra pitanja nego i dva dobra odgovora nego šest loših pitanja i šest loših odgovora. Što se tiče bilateralnih sporazuma, kako tu napredujete? Pa za sad vrlo dobro, ASEAN dobro napreduje, Armenija dobro napreduje, Emirati dobro napreduju, zemlje zaljeva osim Emirata dobro Preduju i mi očekujemo da će se pregovori uskoro zaključiti i da imamo tako dobre rezultate. Hvala, gotovo da ste se držali vremena. Gotovo da to možemo reći. sada riječ ima gospodin Ertug. Hvala vam, gospođo predsjednice, hvala vam i dobrodošli, gospođo povjednice, ovdje u našem odboru. Odmah ću krenuti. Pokušat ću vam postaviti tri relativno konkretna pitanja i u nadi da ću nam moći detaljno nešto reći o tome kao prvo. Mislim da nije vaša odgovornost što u komisiji na visokim razinama je tematika prometa tematika drugog reda, da to ka tako kažem. Kada govorimo o tome, kažemo uvijek da je to vrlo važna tema, ali primjerice kada pogledamo program rada Europske komisije, onda po mom svačanju se ta riječ mobilnost pojavljuje samo jedan put. A i to samo kao nekakav nus proizvod u vašoj važnoj komunikaciji o mobilnosti uz nisku razinu emisija s tim povezano. Neću se više žaliti, to je jednostavno tako, ali mi moramo obraditi vrlo važne teme. Primjerice u proteklom savezu smo imali zakonodavstvo, to jest direktivu o čistom zraku, a države članice su do kraja veljače prošle godine trebali podnijeti sve svoje nacionalne akcijske planove. Sada prvo pitanje. Prema mojem saznanju zaprimili smo samo 17 izjava država članica. Mene zanima kako konkretno izgleda situacija, konkretno koje države članice još nedostaju i što Europska komisija, u ovom slučaju vi, mislite poduzeti kako bi države članice ispunile svoje obveze. Prvo pitanje, izvolite. Uh, thank Hvala na pitanjima. Dopustite mi samo jednu ispravku. Promet je možda pocijenjen u godišnjim programima za 2015. i 2016. Ali što se tiče 2017. godine, mislim da imamo dominantnu poziciju, tako da ne mogu više reći da se promet zanemaruje. Mislim da je uključeno gotovo sve inicijative. Mi smo također sastavni dio svih inicijativa koje se odnose na jedinstveno tržište, posebno kad je riječ o investicijama. Na promet trenutno otpada 18, 21% svih dobara i 18% svih usluga koje se izvoze iz Europske unije, tako da mi jesmo važan igrač. Kada je riječ e, o alternativnom gorivu, u pravu ste, e, države članice kasne. Ja sam krajem prethodne godine osobno uputila pisma državama članicama. Sada je 18 država članica ispunilo svoje obveze, a protiv ostalih smo pokrenuli postupak radi povrede prava. I vjerujem da ćemo do ljeta dobiti planove od svih država članica. Kao što znate, mi prema svom radnom programu moramo podnijeti izvješće na jesen. Razlike su dosta velike, to se već sada vidi, tako da ćemo e, iznijeti i neke preporuke o tome kako prevladati razlike. Još jedno konkretno podpitanje, ako mi dopustite. Kojih devet država članica do danas još nisu podnijeli planove? I don't know them by heart, uh, but I can submit you a list. Ne znam točno, ali mogu vam kasnije dostaviti popis. To je već u redu, onda imam jedno drugo pitanje, jer je gospodin Wim Kamp eh, se spravom osvrnuo na paket o cestama i na taj socijalni aspekt. Svi znamo da unutar Europske unije imamo eh, mnogo loših situacija, primjerice infrastruktura u državama članicama su eh, je loše, stanje s tim je loše i vidimo kako žive vozači kamiona. I zbog toga ja i dalje imam ideju, i nadu da će se osnovati neka vrsta tijela, nije mi važno kako se zove, ali neka vrsta nadzornog tijela koja će se iz Brisela pobrinuti za to da ne dolazi do socijalnog dumpinga, da imamo javan pristup tržištu i da kod provedbe zakonodavstva i kod kontrole provedbe možemo postići rezultate. Jeste li to unijeli u vaš inicijalni nacrt paketa o cestama? kao prvo želimo pojednostavniti pravila kako bi se mogla lakše provoditi. To je prvi korak. To je bio osnovni problem u postojećem okviru. Pretpostavljam da ovdje govorite o nekakvom europskom tijelu. Mi ćemo usvojiti preporuku Europskog parlamenta, dakle nekih vaših kolega i vidjet ćemo u kojoj mjeri države članice mogu same provoditi ta pravila. Ako se pokaže da je potrebno da postoji određena kontrola provedbe na europskoj razini, onda ćemo na tome poraditi. Dakle, ovdje se ne radi samo o socijalnim pitanjima, nego i o pitanjima kao što su dekarbona, dekarbonizacija i ukoliko nacionalne agencije nisu e, u stanju odraditi taj posao, onda ćemo predložiti sljedeći korak. Gospođa Foster, izvolite. Hvala. Pozdravljam povjerenicu i hvala vam što ste nam e, u kratkim crtama iznili svoj program. Kao prvo želim reći da pozdravljam činjenicu da će se ovim prijedlogom smanjiti birokracija te da će države članice morati bolje provoditi već postojeća pravila. Mi ne podržavamo donošenje novih propisa zato što se netko ne pridržava postojećih propisa. Na kraju imamo samo zakonodavstvo kojeg se nitko ne pridržava. Spomenuli ste e, standarde za kamione vezano uz CO2 u paketu mobilnosti. Ono što nas brine u ovome odboru je da imamo svoj program e, koji se bavi prometom, ali isto tako imamo i odbore za e, zapošljavanje i neke druge odbore. Tako da mislim da je važno da se mi bavimo pitanjima prometa, a ne e, ovim drugim pitanjima, bez obzira što s njima dobro surađujemo. Kada je riječ o sigurnosti na cestama, to je jedna važna tema, države članice moraju poduzeti više mjera s tim u vezi. Uskoro ću postaviti pitanje. Dakle, bilo bi korisno kada bi se zabranilo korištenje mobilnih uređaja za vrijeme vožnje. Ljudi razgovaraju, šalju poruke, ne gledaju kamo voze i to je e, uzrok brojnih nesreća. I zapravo uporaba e, mobilnih uređaja tijekom vožnje je dosta učestala. Zatim spomenuli ste jedinstvene karte, e, to već, o tome već razgovaramo dugo, međutim nismo mnogo postigli. Već 40 godina se o tome razgovara u zrakoplovstvu. Ja ne želim ovdje sada reklamirati neke tvrtke, ali u nekim tvrtkama se može na internetu dobiti karta i to na teritoriju čitave Europe. Ali nažalost u nekim državama članicama postoje željezničke kompanije koje nisu spremne ući u 21. stoljeće i nisu spremne uzeti u obzir perspektivu potrošača. Um, dakle ne žele zapravo analizirati na koji način izdati tu jedinstvenu kartu i kako se bolje iskoristiti internet. Dakle, što se tiče tog eh, izdavanja karata, zanima me što će komisija tu poduzeti, jer ovdje je očito riječ o nekim protekcionističkim mjerama i mi se s time ne možemo složiti na ovom odboru. E, molim vas da mi pomognete ako sam e, propustila čuti neka od pitanja. E, ovo posljednje pitanje se odnosilo na izdavanje multimodalnih karata u prometu. Ja sam svjesna ovih problema koje ste spomenuli. Ja već godinu i po dana radim na tome da dobijemo solidnu osnovu u prometnom sektoru vezano uz podatke. Dakle, ovo je možda najvažnije pitanje u području multimodalnosti. To se ne odnosi samo na željeznički promet i vjerujem da ćemo sljedeće godine dobiti informacije e, temeljem razgovora sa dionicima, pa ćemo vidimo, vidjeti, e, dakle trebamo li reagirati na zakonodavnoj razini ili naprosto trebamo potaknuti dionike na bolju suradnju. Nadam se da ćemo i od vas e, dobiti podršku u tom smislu. I zapravo u ovom trenutku nemam više što dodati. Da, ovo drugo što sam spomenula su bili samo komentari. I imam još nekoliko područja na koje bih se htjela osvrnuti. Dakle, bilo je riječ o zrakoplovstvu i o pomorstvu. Mi se radujemo e, tim prijedlozima i inicijativama u području pomorstva i e, htjeli bismo samo reći da ne želimo preklapanja, ne želimo da se europski zakoni, naime oni moraju biti sukladni standardima Međunarodne pomorske organizacije, tako da to treba dobro analizirati, da e, upravo ste kada kažete da do sada to bilo dobro u području sigurnosti, tako da se da iščekujemo i vaš sljedeći prijedlog u području pomorskog prometa. Što se tiče zrakoplovstva, mi govorimo o vlasništvu i kontroli, govorimo e, o, trećoj fazi, e, ali još uvijek nismo riješili pitanje kontrole i vlasništva e, i PSO je također vrlo važno pitanje. I na kraju još želim nešto reći. Nadam se da možemo učiniti iskorak kako bismo dobili e, globalni sustav emisija za zrakoplovstvo u budućnosti i slažili se povjerenica sa mnom da je to iznimno važno. Dakle, imamo smjernice, smjernice naime koje će biti izdane u lipnju će pojasniti e, i dati odgovor na vaša pitanja. Gospodin Telička, izvolite. E, pa ja ću krenuti od jednog vrlo jednostavnog i pomalo naivnog pitanja. Dakle, ovaj paket mjera za mobilnost. Zanima me je li to, postoji li tu nekakva interna logika i postoji li nekakav uravnoteženi pristup. Da, da postoji uravnotežen pristup, to je logično zato što imamo nekoliko faza. Upravo zato će komunikacija biti popraćena i paketom mjera, dakle imat ćemo dvije faze tijekom ove godine, a onda ćemo imati dopunske elemente e, u paketu sljedeće godine. Dakle, jesam li dobro shvatio da već u ovoj fazi s obzirom na socijalne, ekološke, e, digitalne aspekte o ovome prijedlogu da e, vaši povjerenici koji su e, nadležni za te resore da se su suglasni s vama, dakle postoji li tu konsenzus među povjerenicima? Da, u redu. E, slažete li se onda sa mnom da za postizanje potrebnog rezultata mi u parlamentu zajedno s vijećem moramo zadržati pristup paketa mjera, odnosno da moraju postojati paralelizam i slažete li se sa mnom da ukoliko to ne bude slučaj nećemo postići željene rezultate? Pa tu bih ipak e, uzela nešto više vremena. Mislim da će za neke akte biti potrebno više, za neke manje vremena, ali uvjerena sam da ukoliko suradnja bude dobra, da ćemo dobiti taj paket mjera E, tijekom mog mandata i to u cijelosti. Da, ali ako govorimo o tome da je riječ o paketu mjera, slažete se sa mnom da to mora tako i ostati, jer e, mislim da će to e, biti bolje jamstvo za krajnji rezultat. Moje sljedeće pitanje se odnosi na zrakoplovstvo. Dakle, što se tiče ovog 868, možete li nam reći kako se to uklapa u bilateralne sporazume kako je zapravo raspodjela zadaće između nasljednika 868 i bilateralnih sporazuma. Ova uredba 868 je samo jedna od uredbi e, koju koristimo tijekom pregovora. Glavna značajka e, nove uredbe 868 je ta što je prilagođena zrakoplovnom sektoru. Dakle, ranije smo imali eh, jednu opću uredbu koja se mogla koristiti i za ovo područje. Dakle, zahvaljujući ovoj novoj uredbi, sve faze su eh, taksativno navedene, dakle, pristup eh, i sve što je potrebno kako bi se došlo do zadovoljavajućeg rezultata Međutim, nažalost, temeljem prethodne uredbe 868 nismo dobili niti jednu pritužbu s brojnim člancima, brojnim poteškoćama e, na koje smo nailazili tijekom rasprave. Zapravo nije podnesena niti jedna pritužba. Mi smo e, se obratili dionicima, pitali smo ih e, koje je obrazloženje za to i e, rekli su nam da je to zato što ovaj instrument ne odgovara svrsi. Tako da se nadam da će zahvaljujući ovom novom instrumentu dionici na tržištu moći koristiti ovaj e, instrument u slučaju da dođe do nekih zlouporaba u zrakoplovstvu. Hvala, dakle zapravo riječ je o komplementarnosti kako bi se došlo do konačnog rezultata. Hvala. E, Sada još imam jedno pitanje vezano uz e, integrirano izdavanje karata. Zapravo ste već odgovorili na to pitanje, ali zanimalo bi me sljedeće. Bez obzira na pitanja standardizacije i potrebe za donošenjem novih propisa, e, kolegica Foster je to dobro objasnila, e, možemo li očekivati da će se za vrijeme vašeg mandata dobiti novi prijedlog kako bi to integrirano izdavanje karata uistinu moglo zaživjeti? Pa iz perspektive prava putnika da. Imam još jedno završno pitanje. Možemo li očekivati nešto vezano uz indeks povezanosti u zrakoplovstvu e, tu ili možda pilot projekt e, na tu temu. Mislite li da je to relevantno? Pa molim vas da mi to pitanje postavite na jesen. Mi radimo na tom indeksu povezanosti, ali u ovom trenutku vam ne mogu dati točan datum, ali mislim da ću na jesen znati na jesen bih trebala znati. E, molim vas, možete mi pogledati u oči i dobit ćete odgovor, a sada dajem riječ sljedećem govorniku, odnosno govornici. Izvolite. Hvala, gospođo povjerenice. Drage kolege, ja bih prvo pitala nešto o zračnom prometu. Hoće li zračne luke i njihove e, naplate biti nešto što će biti na dnevnom redu kad govorimo o zračnim lukama i o zračnom prometu. A drugo pitanje je o e, alternativnim gorevima. Imali smo dva seminara prošli tjedan i ne bi me iznenadilo, ne, nije me trebalo iznenaditi, ali me iznenadila informacija da da dijelimo informacije jako malo i da jako malo dijelimo znanja i dobre prakse. Ja sam, sam shvatila na prošlotjednim sastancima da radimo ista istraživanja, iste studije da provjeravamo iste vrste informacija, da se to sve financira od strane fondova Europske unije u različitim zemljama. A što bismo mogli napraviti zajedno, da dijelimo informacije, da dijelimo znanje, naročito u pomorskom sektoru, a također i u zrakoplovnom sektoru i na u kopnenom prometu i da se pametnije troši novac Europske unije. Jer svaki put kažemo nemamo dovoljno novaca u Europskoj uniji da sve napravimo što trebamo. Od jedan put sam počela razumijevati da sredstva pogrešno koristimo. A onda ću vam dati jedan mali poklon. E, nije voda za piće, već to je E, e, e, rješavanje otpada putem djelovanja koje će biti prijateljski za okoliš. Ja bih željela nešto jasno reći komisiji a to je da smo i ja moramo biti jako otvoreni prema tome e, u što stavljamo novac, u što investiramo novac. Ne mogu zamisliti da bismo željeli imati prljavu vodu oceana ako je zrak čist od zagaženja, a ne i more. To nije dobro. Hvala. Uh, ja ću vrlo kratko komentirati naknade zračnih luka. To je dio naše strategije to je već dodano u strategiju zračnog prometa. U, za nekoliko tjedana, za dva tjedna ću imati sastanak sa dionicima kako bismo upravo o ovome razgovarali, ali u ovome trenutku ne mogu vam dati datum i i što će biti predloženo, ali hoću reći da je to dio strategije i dio rasprave i konzultacija sa dionicama, pa ćemo vidjeti što će se kao dio e, iz toga izroditi. E, drugo e, što ste rekli je da se isti projekti financiraju različitim zemljama i da treba razminjivati informacije. Da, to je izazov na razini Europske unije. Pokušavamo to riješiti boljom koordinacijom Puno toga smo već napravili komisiju, no sa e, točke gledanja prometa i imam jedno pozitivno iskustvo, a to je u zračnom prometu i u željezničkom prometu. Šiftre ili Cezar. Oni se čine kao dobro oruđe za inovacije, ne za istraživanje i razvoj. To još uvijek je nešto što treba ostati dijelom istraživanja sveučilišta, instituta i razvojnih ciklosa no inovacija kao zajednički poduhvat dobro funkcionira na razini Europske unije, ja to potičem i želim da ih bude što više ime. Što se tiče zelenih flota, ja pretpostavljam da ste e, shvatili da ova komisija e, želi ozeleniti e, transport jedno od inovativnih oruđa je ozelenjavanje brodova malo po malo to daje rezultate, no ova tema je još nešto čime se bavimo na razini emo i potičem bilo koju državu članicu da radi s nama za dobrobit sviju nas i bilo kakav prijedlog će biti dobrodošao. Hvala gospođa povjerenocije. Sada gospodin Jakob, izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala povjerenice. U svijetu poslije Pariza moramo biti sigurni da prometni sektor je e, za sve ravnopravno otvoren. Današnji sustav je neproporcionalno naklonjen e, e, cestovnom prometu, za što naša društva plaćaju zagušenjem, održavanjem cesta, zagađenjem i sve težom situacijom za željeznice. Kako bismo se s time pomirili, evropski zakonodavci E, kažu da naplata cestarina mora biti u skladu sa ugovorom iz Pariza. E, I u nekim državama članicama to već imamo, u drugima e, u Švedskoj recimo ćemo to implementirati. Zašto to ne harmonizirati u EU kako bi utakmica bila poštena? Kako će se komisija pobrinuti da cestovni promet e, plaća ono što treba za infrastrukturu i za sve vanjske e, troškove svojih e, operacija. Hvala vam na ovom pitanju. Malo ću vas korigirati. U 2014. do 2020. prvotni stres sa stanovišta investicija je na e, promjeni modela željeznica. Neke stvari će se dogoditi kasnije jer projekti još uvijek traju, no većina e, financiranja ide na prekograničnu e, veze i željeznice. E, jako sam zadovoljna sa zadnjom revizijom akcijskog plana e, koji se dogodio u prosincu prošle godine. Željeznice moraju također održati svoje obećanja i moraju se ponašati onako kako treba što se tiče e, servisiranja svoje infrastrukture. Nadamo se da će se i to riješiti. Što se tiče E, naknada i poreza mi ćemo napraviti promjene u 2018. Sada e, prolazimo kroz e, velike analize naplate poreza sve oblike prometa uspoređujemo sve to gospodin Kramar je to zagovarao i on nas je snažno gurao u to E, pa smo prošle, prošle godine se u to upustili. Nadamo se da će analiza jasno pokazati kojim putem kremiti kako bismo uravnotežili sve oblike e, prometa i da svi imaju jednake šanse u tržišnoj utakmici e, naplate troškova prijevoza na cestama što se toga tiče odnosno cestarina kao dio e, paketa mobilnosti imamo eurovinjete i digitalna rješenja za e, E, naplatu cestarina, to uključe i sve eksterne troškove, znači sve države e, članice moraju osigurati da korisnici plaćaju po zagađenju, a to će uključivati novi mehanizam koji će uključivati naknade za zagađivanje, za gužvu u prometu i to će biti temeljeno na e, udaljenostima koje se prevaljuju, to će sve skupa biti poštenije nego što to je što je to danas. Želim jasno reći da komisija ne nameće obvezne naknade. No, ako država članica odluči da e, krene tim putem, onda će se morati udovoljiti sa predloženim europskim modelom u budućnosti. Hvala. Sada moje drugo pitanje. pri kad su moji roditelji bili mladi, oni su se mogli ukrcati na vlak u e, Stockholm, mogli su ručati ili popiti nešto u vlaku, otići u krevet i probuditi se u Parizu. Danas se noćni vlakovi ukidaju jedan po jedan, odjedan put. Samo e, zračni promet je nešto što pokriva e, velike udaljenosti u Europi. Što komisija radi da u Um, sačuva noćne e, vlakove i da preokrene ovaj trend. Ja ću vas razočarati, komisija ne planira da se upleče u e, dinamiku tržišta i vrlo je dobro pitanje zbog čega željeznice zaista E, su toliko nerazvijene u usporedbi sa drugim oblicima prometa koji se puno brže razvijaju i, usvajaju puno moderniji pristup mobilitetu nego željeznice. Mislim da nemamo dovoljno vremena ulaziti u potrebnosti, no komisija jako je jasno pokazala da pokušava uravnotežiti sve dionike u prometu i dati inicijativu željeznici putem investicija i harmonizacijskih paketa mi smo zamijenili otprilike jedanaest tisuća lokalnih pravila sa 400 europskih pravila što će dovesti do bolje utakmice na tržištu i što će e, učiniti kompetitivnijima e, cijene za opremu i da će doći novi igrači, da će se liberalizirati pružanje usluga u željezničkom prometu što će onda naravno dovesti do modernih e, usluga koje su inkluzivne, dinamike i na više razina. Puno je čimbenika zbog čega željeznice su tamo gdje su danas. Ja sam otvorena daljnim prijedlozima. Recite što fali porezi su jedno, parlament je rekao i nešto drugo, to su investicije, tu smo već krenuli, nastavljamo raditi. Koje su to daljni problemi koje vi vidite, a koje bismo mi mogli pokušati riješiti? Hvala gospođo e, e, e, povjerenice, gospodin Lingri, izvolite imate riječ. <clears throat> Vratio bih se na E, više nesreća u ovom trenutku. To je točno da ih ima više, no problem je direktiva koja se predlaže neće tu pomoći zbog nedostataka u zakonodavstvu o kabotaži. E, ljudi se mogu neodgovorno iskoristivati za male količine novca zato što e, recimo vozači piju u Švedskoj vozači piju pa ih se mora maknuti iz vozila i jedino e, što je tome uzrok je problem kabotaže. Mi znamo da e, je izdano puno falsificiranih vozačkih dozvola. Ko, razmišlja li komisija o tome da se uspostavi e, međunarodna vozačka dozvola i kako policija može kontrolirati jesu li vozačke dozvole zaista prave ili ne? Oprostite. Prije svega, potpuno sam svjesna uvjeta. Ja sam se susrela sa um, vozačima kamiona, sa policajcima, sam kontrolirala uvjete prometa na cestama i nisam vidjela niti jedan posto onoga što se događa, no svjesni smo neprofesionalnih uvjeta sa kojima se suočavaju mnogi vozevači u svojim svakodnevnim aktivnostima i zato smo ovu temu jako ozbiljno uzeli u paketu, u paketu kojem se bavimo kabotažom, radnim uvjetima i e, jedanim od najprobleme tičnih stvari koja se događa na jedinstvenom e, tržištu Europe, a to su e, kompanije koje postoje samo kao poštanski sandučić. E, konzultiramo države članice i druge dionike. Mi ne mijenjamo pravila tržišta tako da otvaramo ili zatvaramo tržišta, no predložit ćemo nešto što se može provesti u dijelo jer je to bio, bio zahtjev tržišta da postoje pravila koja se lako mogu provesti u dijelo i kontrolirati, a to ide ruku pod ruku sa poboljšanjem e, uvjeta rada vozača što se tiče njegovog, njihovog vremena odmora i plaće za njihov rad. Ja mislim da to ide e, ruku pod ruku. Socijalna pitanja, tržišna pitanja komplementarni su i zato e, ih treba zajedno rješavati. Ja bih u ovom trenutku mogla vam reći da e, riješimo problem lažnih poduzeća, idemo prema modelu koji traži od poduzeća da tamo gdje su registrirana, da tamo e, obavljaju većinu svojeg poslovanja što se tiče poslovanja svakodnevnog poduzeća, no što se tiče podrobnosti, čućete to u budućnosti. Dobro, imam jedno dodatno pitanje. Ovi vozači koji piju i voze, Problem je u tome da imamo jako puno razina i ograničenja što se može popiti prije nego što sjednete za volan e, kamiona u različitim zemljama i to je jako veliki problem. U Švedskoj naš ministar e, je nedavno vozio vozila je u, Dansku, tamo je malo viši prag e, za e, alkohol u e, krvi za vreme vožnje, vratila se u Švatsku i tamo je bila kažnjena zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Možda bismo trebali imati istu razinu za alkohol toleranciju na alkohol, tako bi vozači bolje razumjeli kakva su ograničenja e, i kakve su kazne za nepoštivanje ograničenja. Da, u pravu ste da različite e, države imaju različita pravila i do do sad je to bilo u nacionalnoj kompetenciji. Tako su bile i razine e, e, e, pića za vozače. Ja pozdravljam raspravu koja bi nas mogla unaprijediti sigurnost na cestima i postati dijelom ovoga paketa. Hvala najljepša. Ovo su bili koordinatori, sada ćemo prijeći na druge govornike. Nemate pet minuta, ispričavam se. Jednako ćemo proveli se cijelu večer ovdje s vama, ali nažalost to ne možemo. I stoga imate dvije minute manje, trebate kraće pitanje postaviti i što je pitanje kraće, to će više povednica moći odgovoriti na to krećemo od gospođe Lukašenske. Dje, e, najljepše zahvaljujem e, povjerenice i imam dva pitanja koja bih postavila. Prvo, Slažete li se s prijedlogom koji predviđa da promet bude pokriven e, direktivom o upućivanju radnika? Ako da, zašto? Ako ne, što učiniti da prometni sektor ne bude bio uključen u tu direktivu? Moj je dojam da u odboru za zapošljavanje mnogi kolega e, se slažu s tim da se to uključi u ovu direktivu. Drugo moje pitanje i tražim vrlo precizan odgovor. E, procedure za kršenje zakona E, počelo je u svezi sa minimalnom plaćom u Njemačkom. Čini se da je došlo do zastoja, nema napretka, to je negdje zapelo u Europskoj komisiji. Dakle, kakavo je trenutno stanje? Hvala. Hvala. Prvo, ono, drugo pitanje e, po, za Njemačku, Francusku, Italiju, i u Austriju počele su te procedure za kršenje zakona o e, plaćanju i sada smo dobili formalno e, obavještenje. E, mnoge države članice imaju namjeru početi aktivnosti na nacionalnoj razini pa smo zato odlučili da i na europskoj razini počnemo aktivnosti i predložimo zakonodavne promjene koje će se time pozabaviti na europskoj razini. Prvo pitanje je bilo upućivanje radnika i direktiva o tome. To se primjenjuje na sve gospodarske sektore, uključujući i cestovni promet, no znamo da e, e, neke kolege su, e, moj kolega, moja kolegica Miss Tyson je nešto drugo imala na umu i priprema specijalni zakon za radnike u prometu. Hvala gospođo povjerenice. Gospođa Lucy Anderson ima riječ. Hvala nekoliko pitanja koja se odnose na željeznicu, ali ne samo na željeznicu. E, Shift to Rail je dobra inicijativa i nadam se da ćemo imati Shift to Rail 2, ali moramo biti jasni o stvarnosti toga gdje smo i u mnogim slučajevima nije došlo do velikog pomeka u željezničkom e, prometu e, što ćete učiniti naročito što se tiče paketa mobiliteta da to uzmete obzir? i sada ću reći nešto o e, e, e, cestovnom prometu roba 75% je udjela u cestovnom prometu, to nije dobro i nije u e, skladu sa ciljevima bijeloga e, dokumenta. Možemo li imati ciljeve za promet roba koji će biti povezani sa e, recimo sefom i da se dođe do pomaka na željeznicu, a ne da bude sve u cestovnom prometu. Tu ću se zaustaviti, ali imam još nešto za reći. Dobro, vrlo brzo. E, kao što sam već prije rekla, e, predlog za kombinirani transport e, dolazi, nadamo se da će doći do povećanja i isto tako želim reći da postoje jako veliki problemi sa željeznicom. Jako je lako voziti kamionom od A do B, ali vam treba koridori i logika da bi željeznički promet bio učinkovit i zato se jako fokusiramo na koridore i barem na one sekcije koje su kompletirane tako da nemamo fragmentirane koridore koridore za željeznice. Mislim da naši koordinari e, rade na vrlo snažnom prijedlogu koji će se time pozabaviti dobro. U podršku gospodinu Deluntu ja imam sljedeći e, tjedan sastavljen s njim o noćnim vlakovima. Ako to ostavite tržištu, a ako ne date e, potrošačima pravi izbor, onda to dobijete. Autobusi koji voze na duge pruge su jako jeftini, a zatim imamo i Uber i IMKO je jutros odobrio izvješće koje nije ništa imenovalo, ali je reklo da i da su zabrinuti e, za kolaborativne gospodarstve, a što e, ova, ova uprava radi u svjetlu paketa mobiliteta i u svjetlu toga da će Europski sud donijeti odluku o tome da li bi takve, da bi takve e, poduzeća trebala biti dio usluga prometa. Molim vas, pridržavajte se pravila igre. Dvije minute. Postavite pitanje kako bi gospođa Prenica mogla odgovoriti na to. Inače, mislim, imate pravo raditi kako hoćete, ali dvije minute, to dvije minute za svakoga nastavljamo. Gospodin Van Dalen je sljedeći. Hvala lijepo. Imam dva pitanja za povjerenicu prije svega o o e, pa, pa, pa, paketu mobiliteta recimo o parkiralištima o vozačima koji moraju provesti puno vremena na parkingu tu ih se napada tu im se provaljuje u vozila kako možemo parkinga učiniti e, sigurnima osim toga ako pogledate e, trenutno pravilo o kabotaši imate sedmodnevno razdoblje za međunarodna putovanja a tri, i tri nacionalna putovanja u to vrijeme. Hoćete li pro, e, e, povećati vrijeme za e, domaće prijevoze koji se mogu napraviti u to vrijeme? Što se tiče minimalnih plaća u državama domaćinima, hoće li se to zamijeniti minimalnom plaćom zaposlenika tamo gdje odakle on dolazi? Što se tiče parkirališta, mi sada zaista podižemo osještenost ministara i ministarstava da im kažemo da moraju se pobrinuti, da moraju osigurati parkirališta i da zato imaju fondove. Puno vozača kamiona nam kažu da neće osigurati kamione u kojima se ne spava i zbog toga sada naglašavamo da ako je potrebno parkirati, ako vozači moraju e, se odmarati u hotelu, što će im platiti e, e, poslodavac. Države članice o tome moraju sada razmišljati, moraju se pobrinuti da e, Postoje sigurno parkiranje za vozila, ali to je već moguće pod SEF financiranjem. Što se tiče kabotaže, sada kabotaža je po operacijama, ne po vremenu, nego po prijevozu. Sada razmišljamo o prijedlogu da se kabotaža temelji na vremenu provedenom na putu, bez obzira to međunarodno ili unutar jedne nacije. Hvala vam lijepa gospodine Kun, izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa gospođo povjerenice na ovim odgovorima na pitanja. Mislim da je to vrlo važno. Ja ću reći vrlo kratko. Eurovinjete, harmonizacija, e, cestarine na temelju kilometara. Ne govorim u visini iznosa, nego u sustavu kako se prikuplja, dakle da se odvojimo od svih ovih E, vinjeta koje morate kupiti kada u različite zemlje kupujete. Cijelo staklo vam je zapunjeno sa tim naljepnicima E, kroz cijelu Europu. Možete li se zamisliti možda da Europska komisija pokrene neku inicijativu kako bi se stvorio konzorci velikih igrača, to kolekt u Njemačkoj, u Francuskoj Bujk, e, drugi strada primjerice, kako bi zajedno sa Galileo se izradio sustav gdje bismo doista mogli bez putovnica i bez carinske kontrole proći kroz granice jer se sve na svakoj granici morate zaustaviti kako bi se kupili vinjetu. To je moje pitanje. Da, slažem se s vašom vizijom, slažem se s vašom strašću. Europska komisija će pripremiti prijedlog koji bi nam trebao omogućiti da imamo e, digitalno rješenje koje će biti e, za cijelu Europsku uniju vezano uz cestarine. Slično na čelu telekomunikacija sa e, roamingom i sa operacijama koje se mogu dijeti preugranično. Ako dionici se žele udružiti, oni to mogu. Inovativni financijski mehanizmi su potpuno otvoreni je vrsti konzorcija i njih se može su financirati. Ali mi smo trenutno tehnološki neutralni. Dakle, ne guramo nešto i ne dajemo prednost određenoj tehnologiji. Hvala vam lijepa. Gospođo Rvodalon, izvolite. Hvala vam. Osnovno ću se ponovno na ovaj socijalni dosije. Kao što spomenuli, mnogo ljudi umire na cestama, mnogo je to povezano sa uvjetima rada vozača i sa tim aspektom nesigurnosti. Budući da ste govorili o glasinama koje navodno nisu utemeljene, prije svega vezano uz to da će se smanjiti e, tjedno razdoblje za odmor vozača. Možete li nas danas umiriti i reći nam da nećete iznati prijedloge koje smo čuli, te glasine koje izuzetno zabrinjavaju sindikate? Ja smatram da ipak treba zabilježiti da svi europski sindikati su u izjavi iz Varšave početkom travnja se složili oko toga, bez, neovisno o kojim sindikatima se radi sa zapadne i istočne Europe. I mislim da, je to, da to treba naglasiti. Dakle, molim vas potvrdite nam da nećete eh, zatražiti mjesečnu satnicu za odmor, već da ćete ostati na tom tjednom, na toj tjednoj satnici što bi trebalo e, biti dovoljno. će sve kao što jest. Nisam sigurna da s tim prijedlogom e, jamčite sigurnost na cestama sa 45 sati bez odmora i kakvu vrstu odmora i kakva vrsta kabotaže. Mislim, to su teme, znam da ćemo se vratiti na to u razgovoru s vama, ali ono što treba zabilježiti, ja sam jako zadnula s time što konačno imamo taj socijalni paket na stolu, ali u paketu, ne možemo o tom pregovarati zajedno sa okolišnim aspektima ili sa tržišnim aspektima, dakle ne možemo jednu točku raspravljati neovisno od a to pitanje sigurnosti je vrlo važno. To se ne mijenja, to ostaje, dakle sati odmora ostaju. Molim vas nastavljamo, molim vas poštujte vrijeme za govor gospođo Ajuto, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Dobar dan, povednice. Ja sam htjela govoriti o onih 49% ograničenja za aviokompanije izvan Europske unije. 2016. godine je Europska komisija dobila mandat od država članica pod pritiskom prije svega Njemačke i Francuske da pregovara sa aviokompanijama iz zemalja zaljeva kako bi se ograničilo njihovo sudjelovanje na europskom e, zračnom tržištu. I to je vrlo važno zato što vidimo da dolazi do nelojalne prakse od strane e, tih aviokompanija koje štete europskim aviokompanijama. Dakle, imamo kao prvo socijalni dumping, a kao drugo imamo zapošljavanje na temelju uvjeta koje vrijede izvan Europske unije i imamo i subvencije vlada aviokompanijama postoji nekoliko područja gdje vidimo da se odvija nepravedno tržišno natjecanje od e, izvan europskih aviokompanija i tu je došlo do značajnih posljedica. Dakle, imamo socijalni dumping sada i europskih aviokompanija koji to vrše na vlastitim zaposlenicima kao način da se nose sa tim e, nepravednim e, tržišnim praksama. U trenutnim pregovorima Europska komisija, samo da podsjetim, ima mandat zaštititi e, zračni sektor Europske unije i, i dalje ima tu ideju da se ukloni tih 49% što se tiče kontrole europskih kompanija e, koje su u rukama stranih vlasnika. Što Europska komisija misli o kontroli stranih aviokompanija i europskih aviokompanija. Postoje li dovoljno jamstva kada se radi o restrukturiranju? Imamo taj slučaj u Alitaliji, to je talijanska zrakoplovna kompanija gdje jedno vanjsko zrakoplovno poduzeće e, ima tih 49% vlasništva. Dakle, što misli o tome da se ukine ta granica od 49% što se tiče stranih aviokompanija kao udjel u europskim aviokompanijama? Gospođo Plenice. Mi ćemo izdati smjernice, ali paralelno provodimo i analizu kao sastavni dio zakupovne strategije prema vašim prijedlozima i kada to zaključimo onda ćemo vidjeti trebamo li predložiti neko danje zakonodavstvo, da ili ne. Hvala vam lijepa gospodin Kramer, imate dvije minute ne za pitanje samo. Govorili ste o cestarini koja ovisi o kilometrima. Cestarina u Njemačkoj za strance je upravo suprotno od toga, a ipak Europska komisija prihvatila tu cestarinu, pa me zanima zašto. Vi znate više od mene, gospodine Krameru. Taj proces nije još zaključen, Europska komisija je bila vrlo jasna da sve dok se ne objavi taj zakon mi nećemo komentirati zakon. Jednom kada se objavi ćemo iznijeti naše primjedbe ali istodobno vrlo ćemo jasno iskomunicirati e, kako bi trebala izgledati budućnost strane u Europi. Dakle, ako savezna vlada ostane pri europskoj vinjeti, onda će Europska komisija to odbiti zato što je to vinjeta koja ne ovisi o kilometrima. U ovom trenutku su vinjete još uvijek u redu, ali jednom kada se usvoji zakon, bit će jedno prijelazno razdoblje gdje se svi stari sustavi moraju zamijeniti sa elektroničkim sustavom cestarina naplate cestarina. Imali smo već duboku konzultaciju sa dionicima e, koji su u, sustavu, u tom sustavu i sad gledamo koje bi bilo najbolje prijelazno razdoblje. Govorili ste o 25.000 ljudi koji umiru na cestama, a imamo još i više ljudi koji umiru zbog onečišćenja zraka, a ipak e, teško ulje se ne e, smanjuje čak i ako se smanji na samo 5%, je 100 puta štetnije od jako štetnom dizel gori, od jako štetnog dizel goriva. Kako to možemo smanjiti na području prometa? Pa zabrana znači da bi mm, isključili mnogobrojne industrije iz toga. U svim našim strategijama, u svim našim financijskim mehanizmima svugdje imamo alternativna goriva, posebice goriva iz obnovljivih izvora energije, to je nešto što naglašavamo, i sufinanciramo, ali to se ne može dogoditi preko noći. Kao prvo ćemo se zatočiti na krajnje korisnika, a onda ćemo vidjeti koliko brzo možemo promijeniti i proizvodnju energije. Dakle, molim vas, budite glasni, sudjelujte s nama na izradi tih e, mjera, ali istina je da u ovom trenutku se prometi dalje u 93% udjelu temelji na, e, na benzinu. Hvala vam. Izvolite. Gospodin Koh. Hvala vam, gospođo Malo ste se zbunili u izvornom govoru. Govorili ste o novom okviru o sigurnosti na cestama za 2018. godinu. Što se iza toga krije? I kao drugo, ja sam i vas dobro razumio da ćete u okviru direktive o upućenim radnicima se zalagati za sektorski pristup na području prometa. Hvala vam. Da, was sich hinter dem neuen Rahmen der Verkehrssicherheit verbirgt. Darauf haben Sie Što se krije za tog novog okvira za sigurnost? Moje prvo pitanje, na to niste odgovorili. Um, what it was important is... Ono što je važno je to da smo dobili tu izjavu koja je potpisana na Malti i svih 28 zapravo država članica su ju potpisale. Ne samo to, tamo smo imali i predstavnike istočnog partnerstva i država Zapadnog Balkana koji su također rekli da su jako opredjeljeni za to da se poboljša sigurnost na cestama i da se smanje loše statistike. Sada, kao popratna mjera, nastavit ćemo sa time da gledamo kako i gdje možemo poboljšati uvjete u infrastrukturi, to je prvo, kao drugo, koji je najčešći uzrok prometnih nesreća, to e, je pojas, alkohol i droge te brzina. I tu se nadamo da ćemo s još strožim pravilima i sa provedbom istih i s kontrolama biti uspješniji nego dosad. Sada prikupljamo statistike o tome i vrlo mi je drago što sada konačno mogu vidjeti tko preuzrokuje nesreće, tko preuzrokuje smrte nesreće, koji su glavni uzroci po zemljama, a sada s ministrima potičemo nacionalne tijela vlasti da mnogo više rade na tome, dakle su posvećeni. Zatim isto tako sufinanciranje i sigurnost na cestama, to će biti budućnost eh, tog budućeg financiranja. Hvala vam, gospođa Tapardel, izvolite. Hvala vam lijepa. Gospođo Panjici, govorili smo o važnim temama, sigurnost na cestama, socijalno pravo i tako dalje. Htjela bih ponoviti pitanje kolega. Imamo različite zakone i kad kad imamo i najrazličitija tumačenja prilikom provedbe zakona državama članicama. Ne bi li bilo dobro sada da imamo Europsku agenciju za cestovni promet? Tu govorimo o političkoj podršci. Tri puta smo već u Europskom parlamentu izrazili podršku za uspostavljanje takve agencije. Imali smo jedan, jedno izvješće u transportu, imali smo jednu rezoluciju e, o cestnom prometu i još jedan dokument. I stoga, me, stoga bih htjela vas zamoliti da uzmite u obzir taj zahtjev Europskog parlamenta. Imamo velik broj agencija na Europskoj razini koji se ne bave nijedna e, ovom važnom temom sigurnosti na cestama. I kako bih vam ostavila još dostatno vremena za odgovor, samo da kratko spomenem žene u prometu. U ovom odboru nismo e, mnogobrojne kao žene i u Europskom parlamentu smo već nekoliko puta razgovarali o tome, a mislim da u komisiji nam je potrebno djelovanje i zapravo je prijedlog kako bi ohrabrili žene u e, tome da su u prometnom sektoru. Imate li nekih namjera s tim u vezi? Da počnem sa zadnjim pitanjima. Trenutno se jako zalažemo za jednakost na području prometa. Ja pokušavam tu govoriti što općenitije, zato što mislim da će doći trenutak kada će muškarci također osjetiti da i oni trebaju sudjelovati u tim aktivnostima za jednakost. I mi dakle koristimo to načelo temeljeno na jednakosti spolova i mislim da smo dobar primjer vezano s to koliko smo brzo uspjeli ostvariti eh, rodnu jednakost u mojoj službi, u glavnoj upravi, pa i u mom kabinetu. A sada vrlo snažno to promičemo. I ako postoje neki dobri službovski prijedlozi, onda ćemo se mi na to nadovezati, ali trebamo biti jako konkretni. Trenutno što vidimo je da žene uđu u sektor kada su dobri uvjeti za to i stoga trenutno radimo na samim uvjetima. Hvala vam lijepa, gospodinu Grandes. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Sigurnost u zračnom prometu. Ja sam izvijestite što se tiče identifikacijskih sustava za sigurnost u zračnom prometu. U vijeću sam vidio kako je njihovo gledište o tome, neki su protiv toga, a neki jako okljevaju. Vi imate pravo, komisija ima pravo s prijedlogom. Dakle, hoćemo li se toga držati? Ili ćete pokušati sve to učiniti privlačnim, kako bi se države članice mogle složiti s time? Koje pitanje? Gospođo Plenice, to je bilo pitanje upućeno vama. Da. Ispričavam se. Ne znam hoću li dobro odgovoriti na vašu primjedbu. Naglašavam da radimo sa drugim povjerenikom na tome i drago nam je što sada imamo povjerenika koji se bavi svim sigurnosnim pitanjima, uključujući i zrakoplovni promet i općenito sigurnost u prometu. Povjerenik King je često spomenuo zračne luke u trećim, državama te analizu koja se trenutno provodi vezano uz to kako ne samo da budemo svjesni sigurnosti pri kompanijama nego i sigurnosti u zračnim lukama. Naravno da tu vladaju najrazličitija mišljenja, ali mislim da će nam analiza pružiti dobar uvid u to da shvatimo s kakvim izazovima i e, poteškoćama smo suočeni. Mi radimo s njim na tome i nadamo se da ćemo uz vašu podršku moći tu ostaviti napredak, no vjerujemo da ćemo morati zauzeti jasan stav o pitanjima sigurnosti i to na svim razinama. Gospođo povjerenice, pa mislim da Europska komisija ima pravo, ali da vijeće i države članice na neki način e, zauzimaju cinični stav kada se radi o sigurnosti jer oni ne stavljaju na raspolaganje dostatna sredstva kako bi se doista mogla i ustvariti sigurnost. I uključiti ih, da, to je jedno što mogu reći. Hvala vam lijepa, e, gospođa Izabela de Monte ima riječ. Hvala vam lijepa, gospođo Povenice. Prvo pitanje o kabotaži. Hoće li to biti sastavni dio vašeg paketa od 1. svibnja. Hoćemo li uspjeti u tome? To su glasine. A i e, odmor izvan kamiona. To je pitanje. Doći do povećanja putnika, pa me zanima hoćemo li dobiti i dodatna financijska sredstva za ulaganja. Zatim sve, oni dosije koji su zamrznuti u vijeću, prava radnika, satnice, što će komisija učiniti kako bi se uklonila ta blokada, jer je komenja ipak tu da se uh, ispoštuju ugovori. Pa odgovor je kabotaža da, to je sastavni dio paketa od 31. svibnja. Radimo na tome da imamo prijedlog koji se temelji na vremenu, a ne na operacijama, dakle aktivnostima. I koje je bilo drugo pitanje? Možete li možda ponoviti drugo pitanje? Tri dana bez ograničenja povlačenja. Ne mogu sada još govoriti o tim brojkama. I ne, ne, imam još jedno pitanje, imam još vremena. Drugo pitanje ticalo se državnih, sredstava za potporu. Hoćete li e, imati veću fleksibilnost za operacije? Subvencije vezane uz što? Zračne luke, rad zračnih luka. Da, imam pitanje također vezano uz sve one dosije koji su blokirani u vijeću, jedinstveno europsko nebo, slotovi, što, ću, što mislite poduzeti o tome? Pa to je diplomatsko pitanje. U ovom trenutku nastavljamo s diplomatskim pregovorima ali nažalost dok se ne riješi sukob oko Gibraltara između Velike Britanije i Španjolske ne možemo napredovati na tim dosijema, ali vidjet ćemo što će nam donijeti budućnost. Hvala vam lijepa i gospođo Klun. Vi ćete zaključiti ovaj krug govora sa vašim javljanjem. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam predsjednice, hvala vam povenice. Ja bih se htjela baviti zakoplovstvom prije svega kontroli zračnog prometa i štajkovima i prekidima. 2,5 milijuna od 2010, putnika od 2010. godine su bili suočeni sa prekidom njihovih letova zbog um, uh, štrajkova. Prošle godine, 2016. godine, bilo je, bila je rekordna godina. Imali smo 41 dan štrajka 55 dana ukupno ometa prometa i 22 štajka su ukupno u Europskoj uniji. Europska komisija je sad nakon vaše komunikacije usvojila strategiju za koplovstvo. Gospodin Telička nas uvodi. Mi imamo onaj prijedlog o eh, autocestama na nebu. Vi svačate situaciju ne želimo oduzeti pravo bilo koje države da se štrajka, ali kada to ima nesrazmjeran učinak na susjedne države, onda možda treba nešto poduzeti. Možete li nam reći što mislite o tome, kako možemo tu napredovati, kako bi poboljšali povezanost u zračnom prometu i smanjili učinak na one kojih se to nesrazmjerno tiče. Pa to ćemo iznijeti u komunikaciji 7. lipnja. Tu ćemo govoriti o toj temi. Trenutno jako radimo na toj temi sa svim dionicima, uključujući sa svim sindikatima, kako bi naše rješenje. Trenutno razmjenjujemo najbolje prakse. No, mislim da svijest i sociogospodarski učinci svega toga snažno govore u prilog tome da trebamo naći neko zajedničko rješenje, no to ćemo obraditi u komunikaciji u lipnju. Hvala vam lijepa, povedenice. Dragi kolegi, moram vam doista reći bravo, jer smo zaključili pravo vremeno. Gospođo Penice, hvala vam. Znam da je ovo za vas eh, zadatak koji nije lagan. Vi ste bili na razini zadatka, a sada ćemo doista usvojiti tu metodu za budućnost. Gospođo Juto, gospođo Anderson, samo da vam kažem, znam da smo imali ograničeno vrijeme za govor, ali pozivam vas da nam pošaljete pitanja kako bi onda dobili odgovore od povjerenice. Svi oni koji nisu mogli uzeti riječ, pošaljite nam pitanja. Sigurna sam da će Europska komisija odgovoriti na njih. U svakom slučaju velika hvala vama, gospođo povjerenice, i naravno i vašim asistentima. Znam da ovo nije lako. Ali hvala vam, usvadili ste taj izazov. Mi smo to sve zabilježili. I sljedeći sasak imamo 19. lipnja za mjesec dana gdje ćemo se usredotočiti na paketu mobilnosti prije svega. Hvala vam lijepa što ste prihvatili naš poziv i nadam se da ćemo moći na odlučan način napredovati. Hvala vam lijepo gospođo izvolite nekoliko zaključnih riječi s vaše strane. Hvala vam lijepa i uvijek imam osjećaj da <laughs> imam dodatno saslušanje kada dođem u Europski parlament, ali to je u redu. Hvala vam na prilici. Ah,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 come to me. don't, don't speak. Yes, I will do. To me and leave me for press. Goodbye. No, no, j'ai vu ça. Euh, président, tu peux me remplacer deux minutes Parce que je dois juste aller aux toilettes. Mes chers collègues, nous continuons la séance. Dragi kolege, nastavljamo s radom. Molim sve da sve koji žele izići da to učine u tišini. Sada ćemo početi petu točku dnevnog reda. Riječ je o uslugama preko granične dostave paketa. A izvjestiteljica je Lucy Anderson. Izvolite. Izvolite, imate riječ. Nakon toga će riječ imati izvjestitelji u sjeni i ostali članovi odbora koji žele uzeti riječ, a na kraju rasprave ću pozvati i predstavnika Europske komisije da mm, odgovori na pitanja zastupnika. Izvolite, gospođo Anderson. Hvala, ja ću sada prije svega reći da je ovo vrlo važno izvješće dostava paketa i poštanske usluge nije često tema našeg odbora, ali mislim da se moramo baviti takvim temama, budući da je to jedno važno logističko pitanje, sastavni dio povezane Europe. Moje izvješće se zapravo temelji na tome da je prijedlog komisije kvalitetan, ali da ga treba doraditi. I mislim da se i ostali mogu složiti, da tu ima mnogo stvari e, koje treba dopuniti, kada je komisija e, analizirala situaciju, mnogi su rekli da žele naručivati robu na internetu diljem Europe, ali da nisu zadovoljni ne samo cjenovnom politikom, nego i kvalitetom usluga. Dakle, ovo je jedno pitanje koje se, koje nadležnosti prometa, ali isto tako u velikoj mjeri usmjereno na potrošače, tako da mi se činilo da bi bilo dobro da se to razmotri iz te perspektive, te da se analizira čitav sektor, jer budemo li se bavili, bavili samo univerzalnim pružateljima usluga e, koji su obuhvaćeni direktivom poštanskim uslugama, u većini usluga, oni imaju vrlo mali dio ovog tržišta e, dakle paketa. Osim toga, ovo, e, ovaj segment tržišta nije u velikoj mjeri uređen ako ga usporedimo sa financijskim uslugama, telekomunikacijama ili pak pravosuđem. Dakle, to su sve područja u kojima se možda ne donose zakoni, ali se vrši e, promatranje provedbe zakona a dostava paketa je prioritet za digitalno jedinstveno jedinstveno digitalno tržište koje također snažno podržavam. Želim e, zahvaliti svima koji su do sada dali doprinos. Imali smo zanimljive razgovore sa regulatorima, malim tvrtkama, potrošačima, sindikatima, predstavnicima poštanskih usluga. Kolega Telička je također imao vrlo zanimljive sastanke s dionicima i brojni kolege su držali sastanke sa širokim rasponom sugovornikama. E, gospodarski socijalni odbor se također pozabavio mojim pitanjem. Nažalost, odbor regija e, nije sastavio svoje izvješće, što je šteta. Oni su se nisu za to odlučili. No, mislim da bismo svi trebali vidjeti nacionalni i regionalni pristup i to je upravo sadržano u mom izvješću. Što se tiče izvješća komisije, kao što sam rekla, e, načelno nije potrebno obuhvatiti čitavo tržište, odnosno potrebno je obuhvatiti čitavo tržište kako bi to bilo pošteno i fer. Što se tiče osnovnih odredbi, Moramo uzeti u obzir činjenicu da postoje neke obveze u području univerzalnog pružanja usluga. 14. E, članak i 26. članak ugovora vrlo jasno kažu da ukoliko neko obavlja javne usluge, a poštanske usluge i dosta paketa spadaju u to, zakonsko urođenje mora biti određeno na način da ti e, pružatelji usluga mogu obavljati svoju djelatnost jer je to u interesu europskih građana. Tako da vjerujem da će se svi složiti sa mnom kod brisanja članka šestog. To mi se nije činilo poštenim. To je situacija u kojem e, pružatelji usluga dostave paketa te pružatelji univerzalnih usluga koji imaju vrlo mali udio na tržištu. Dakle, zapravo mi se činilo da nema smisla da se usmjerimo samo na te pružatelje usluga. E, odbor IMKO je zauzeo nešto drugačije stajalište ali što više smo razgovarali sa dionicima, to smo više dolazili do tog zaključka. Samo ću vam ukratko predstaviti ostale odredbe. Vrlo je važno da se dobro definiraju ciljevi. Komisija nam je dala dobru polazišnu točku, ali što se tiče samih članaka, mi smo htjeli da naglasak bude na potrošačima, te da se daju učinkovite E, i cjenovno prihvatljive usluge. E, to je upravo moguće zahvaljujući mom izvješću. U članku prvom se daje jasna definicija toga cilja, dakle dati bolji pristup učinkovitim i e, cjenovno priuštivim prekograničnim uslugama, jer moram napomenuti da ovdje uglavnom govorimo o prekograničnim uslugama, dakle o tom tržišnom segmentu. E, htjela bih također reći, kao što sam rekla i na samome početku, da ovdje do sada nije bilo značajnih zakonskih intervencija. Neki čak traže da se definira gornja cjenovna granica ili e, jedinstvena europske tarife. Mi smatramo da je ovo jedna međufaza e, prema jednoj drugoj fazi do koje će možda doći, a nakon što smo razmotrili glavna pitanja u ovome parlamentu, ustanovili smo da e, sada neće doći do revizije same direktive o poštarskim uslugama. Dakle, to nije trenutna situacija. Što se tiče trećeg članka, mislim da komisija ima pravo što traži bolje e, informacije o tržištu kada je riječ o nacionalnim regulatornim tijelima. Ja shvaćam da je moj prijedlog prilično opsežan no mislim da bismo kroz raspravu mogli e, dobiti odgovarajući tekst jer nam treba precizan pregled situacije na tržištu. Dakle, ovdje nitko ne želi ugroziti prava radnika, ali moramo biti e, svjesni fragmentacije i razlika u različitim e, radničkim praksama. O tome se razgovaralo i u vijeću, dakle informacije o podugovarateljima, zatim djelatnici koji rade u poštanskom sektoru, a ne rade na puno radno vrijeme jer znamo da je takva situacija u praksi na tržištu. Također je vrlo važno da postoje podaci o prekograničnim tarifama, i terminalnim naknadama. Ja znam da je to važno pitanje ali to je sastavni dio opće slike. I dakle, ako se sa informacijama postupa na povjedljiv način, a onda u slučaju da postoje neki problemi s tržištem natjecanja, e, sa definiranjem, e, fiksiranjem cijena. E, dakle, što se tiče priuštivosti tarifa, mislim da ovdje došlo do određenog nerazumijevanja. Dakle, to ne znači da svi pružatelji usluga mogu pružati univerzalne usluge u ovom segmentu. Mi bismo trebali e, e, promijeniti pristup tako da regulatori odrade svoj posao, tako da prije svega krenu od prava pojedinačnih korisnika, e, malih tvrtki, dakle e, korisnika koji žive u udaljenim područjima, onih koji, dakle osoba s invaliditetom i tako dalje. Dakle, bez toga, dakle čini mi se da regulatorna tijela se time trenutno ne bave na način na koji bi trebala. Osim toga, ako se ovdje ne obuhvati sve što regulatori čine u određenom području, nećete moći doći do najpametnijih odluka. Dakle, mi ovdje ne govorimo o uređivanju cijena, odnosno o fiksiranju cijena. Dakle, ne radi se o tome da e, mi želimo urediti cjenovnu politiku. Ne, traži, tražit će se godišnje izvješća. Dakle, to je slično onome što komisija radi u području pravosuđa ili prava potrošača. Dakle, ne radi se o tome da se nekoga proziva, nego da se naprosto izvrši analiza koja bi poslušala kao dopuna onome što se događa na terenu i što bi omogućilo ljudima da imaju veću razinu povjerenja kada je reč o naručivanju paketa iz inozemstva. Osim toga, čini mi se da ovdje postoji velika praznina u zakonodavstvu i to je komisija također prepoznala. Naime, e, područje povjerenja potrošača ne tiče se samo cijena, nego i same isporuke. Dakle, tu postoje nekakve e, smjernice vezano uz e, kašnjenje, naknadu štete i tako dalje. Dakle, zakonodavstvo o zaštiti potrošača već imaju, pruža e, visoku razinu zaštite, ali ne u ovom sektoru i to ne funkcionira dovoljno dobro u praksi. Udruge potrošača nam kažu da velik broj gospodarskih subjekata u e-trgovini kažu da ne žele dati takve informacije te ih ne, zanima, ne zanimaju zahtjevi koji se odnose na standardizaciju. Dakle, ovo što se ovdje nalazi nije radikalno. Tu samo stoji da bi trebale postojati neke mjere kao dopuna sustavu zaštite potrošača te aktivne mjere standardizacije uključujući i pitanja zaštite okoliša, jer u posljednjih deset godina se mnogo toga dogodilo u industriji, da i kao što čujemo od komisije postoji čitav niz primjera dobre prakse, ali je svejedno potrebno to dodatno pogurati. Dakle, mogla bih sada još dodatno obrazložiti ovo izvješće. Ja uistinu mislim da je ovo vrlo važno izvješće i spremna sam o tome raspraviti sa svim kolegama mislim da možemo eh, ostati pri tome da se članak 6. u potpunosti briše. Međutim, osim toga mislim da je komisija dobro odradila svoj dio posla. Mislim da, se da to može poslužiti kao dobra osnova za danji rad. Hvala. Hvala. Hvala vam, gospođo Anderson, na ovom eh, prikazu vašeg izvješća. To je izvješće koje uistinu zaslužuje konkretne odgovore budući da se to e, izravno odnosi na potrošače kako ste i sami istaknuli. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, Gospodin Ferber, dobar dan, dobrodošli i izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice, jako mi je drago što sam ovdje. Evo nastavit ću sada na materijem jeziku, tu sam sigurnije nego na francuskom jeziku kada se radi o ovoj teškoj temi. Kao prvo, moram izraziti da sam bio i više nego iznenađen kada sam pročitao nacrt izvješća, zato što sam ja bio izvjestitelj za komunikaciju komisije o primjeni treće pošanske poštanske direktive, gdje smo zapravo se usuglasili da ćemo krenuti na jedan potpuno drugačiji put. I e, trenutna izvjestiteljica je tada bila izvjestiteljica u sjedni za taj dosije u ime SID-a. I ja sam zapravo otvoreno rečeno razočaran zbog toga što smo napustili put kojim smo tada krenuli. Zašto? Kao prvo, već sada mogu reći da se tu radi o prekograničnoj dostavi paketa, a ne o četvrtoj poštanskoj direktivi. Sada još to sve i pomiješati sa pismima, pa onda bi Europska komisija trebala nešto iznijeti, a ona je svjesno u komunikaciji rekla da neće ništa iznijeti s tim u vezi. Kao drugo, mi smo se dogovorili da ćemo što se tiče univerzalnih usluga ostaviti sve kako jest. To je bila odluka Europskog parlamenta uz podršku kluba zastupnika socijalista demokrata gdje je gospođa Lucy Anderson o tome pregovarala. I sada kada čitam ovo na, ovaj nacrt izvješća, pitam se zašto sada u području paketa, to je dio tržišta koji je trenutno bio u e, konkurentnosti. Imamo i zelenu knjigu iz 1992. i svugdje drugdje smo rekli da tamo gdje tržište već dobro funkcionira, da nećemo regulatorno djelovati, a sada odjednom treba regulirati zato što upravo tržište dobro funkcionira to je vrlo napeta rasprava, ali kažem u ime EPPA da to nije naš teren. Smanjiti tržišno natjecanje tamo gdje ono postoji, mislim, to mi se čini dosta teškim. A kao drugo postavlja se pitanje gdje je zapravo tu problem i na to bismo se trebali sad odlučiti, a to je pitanje cijena za prekograničnu dostavu paketa. I ako želimo da se tu i mala i srednja poduzeća u to sve uključe, da imamo više tržišnog natjecanja na tom tržištu, onda moramo pogledati proizvodni lanac i ne možemo odjednom reći meni se cijeli taj sustav naplate ne sviđa, dakle te terminalne naknade to mi se ne sviđa. Ja ću tu sad izmisliti nešto potpuno novo. Da se tu govori o međunarodnim sporazumima i tako dalje. Mislim, ja ne znam sada trebamo li službe za pograničnu dostavu paketa to pomiješati sa drugim poštanskim uslugama. Ja nisam siguran u to. Da sve to sada stavimo u e, područje pružanje univerzalnih usluga. Pa onda mogu samo reći čestitke gospođo Lucy Anderson, vi ste upali u zamku. Ja točno znam ona poduzeća, one organizacije koje su vam stvorile tu stupicu. Zato što vi se tu krećete prema katastrofi. Jer mi moramo odgovoriti na potpuno drugačija pitanja a ta pitanja smo svjesno u mom izveću propustili spomenuti zato što smo rekli da će se onda spominjati to ko treba platiti, e, troškove za obvezu pružanja univerzalnih usluga. Sve to nismo htjeli otvoriti, tu pandorinu kutiju. To treba jasno reći. Zatim se trebamo baviti isto tako i pitanjem e, ko, koja su to nadzorna tijela s kojima ćete vi kao izvjestiteljica sada riješiti ta pitanja kontrole cijena. I je li to doista naš model? Ja vam otvoreno kažem da ovo što ovdje imamo je manjkava promvedba postojećeg zakonodavstva. Za to imamo jasno opravdanje, zato što oni koji vrše nadzor tržišta su istodobno i oni koji su su i vlasnici najvećih pružatelja poštanskih usluga. Trebamo otvoreno reći da je to zapravo problem. Ali to vi uopće nećete riješiti s vašim prijedlogom. Vi zapravo osnažujete s time onoga koji je već sada najveći na tržištu i sve ostale ćete s time ukloniti. Uopće nikome više neće e, biti smisleno uključiti se na to tržište, a to je zapravo tržište koje je trenutno dobro funkcioniralo, gdje je postalo tržišno natjecanje. Dakle, to je stvarno pravo postignuće. A jednako vrijedi i za e, ovo pitanje pristupačnosti cijena u trećoj poslanskoj direktivi, a uzgledečeno i u prvoj poslanskoj direktivi smo jasno već to naveli. Ja samo mogu pozvati Europsku komisiju da u okviru svojih pravnih nadležnosti inzistiraju na tome a ne da sada kažemo da ćemo to riješiti s time što ćemo otvoriti e, supranacionalno tržište koje na kraju neće funkcionirati. Pristup tržištu bez diskriminacije koji ste definirali, to je jako lijepa teoretska struktura koja naravno funkcionira bez problema na sektoru business to business. Ali hoće li funkcionirati tamo gdje doista postoji paketi, a to je prekogranična dostava paketa iz poduzeća ka potrošačima. Primjerice, e, jedan moj primjer je baka koja šalje kolač svom unuku preko granice. To je ona prekogranična dostava paketa gdje cijeli taj vaš model neće e, funkcionirati. Hoćemo li privatni sektor u potpunosti, hoćemo li privatne korisnike u potpunosti skloniti iz toga. Ja sam odmah na početku rekao, tu se meni radi o mojim pravima potrošača, kako možemo ojačati moja prava potrošača, a vi s ovim prijedlogom, vi s slabite moja prava a jačate oni najveće pružatelje usluga. I stoga ja imam jako velik problem s tim prijedlogom. Ja se veselim daljim prijegovorima. Naravno da sam sada prisiljen još podnijeti i više amandmana nego što sam to izvorno mislio učiniti i mogu vam samo već sada reći u naprijed, gospođe da s ovim pristupom kojeg sada slijedite ćete urušiti nešto, ali nećete ništa novo stvoriti što će biti bolje, već ćete uništiti postojeće strukture koje se trebaju poboljšati na pojedinim mjestima. Ja sam izrazito spreman to i učiniti s vama, ali vaš prijedlog ide potpuno u krivom smjeru i nadam se da se Europska komisija slaže po pitanju toga i da će vijeće samo jednoglasno moći o tome odlučiti zato što je ovo krivi put. Ako krenemo s tim putem unišit ćemo mnogo toga, a na kraju će se cijene povisiti zato što ćemo e, de facto stvoriti monopol u državama, a nisam baš siguran je li to smisao svega ovoga sumnjam. Eh, Hvala vam gospodine Weber. Gospodine Zlotovski, e, ne znam zašto izlazite iz dvorane. Možete se vratiti jer e, sada je red na vama. Predsjednice, dopustite mi da vam zahvalim što ste mi dali riječ i zahvaljujem također izvjestiteljici na izradi ovog nacrta izvješća. Budući da se ovdje uzmaju u obzir brojna pitanja koja su spomenuta tijekom rasprave. U ovom nacrtu izvješća progovara se o nekim osnovnim izazovima kao što su na koji način poboljšati prekograničnu dostavu paketa. Mislim da je ovaj tekst poboljšanje u odnosu na izvorni tekst komisije, a to se posebno odnosi na članak 6. Shvaćam namjeru da se pokuša poboljšati status potrošača, da se pruži jamstvo za visoko kvalitetne usluge po eh, priuštivim cijenama. Međutim, eh, povjerenje potrošača eh, i neka druga pitanja također su iznimno važni. Što se tiče toga da se proširi pristup svim e, subjektima koji žele obavljati djelatnost prekograničnih usluga, mi to pozdravljamo. Bez toga mislim da ne možemo imati učinkoviti ustav. Ukoliko, e, sustav. Ukoliko želimo da usluge budu učinkovite e, preko granica, moramo prikupiti i podatke od velikih dionika. Također bih naglasio sljedeća pitanja. Gospođa Anderson također predlaže realne rokove i zapravo je promijenila vremenske rokove koje je predložila komisija. Dakle, to su e, vremenski rokovi za dostavu statističkih podataka nadležnim tijelima. Također pozdravljamo članak peti E, u odnosu na izvorni tekst komisije. Međutim, što se tiče članka petog i ocjene prekograničnih tarifa, pitam se hoće li to biti djelotvorno i bojim se da bi to moglo dovesti do narušavanja situacije na tržištu. Što se tiče praga za e, zaposlenike, on je ovdje niži. E, prag za izuzet izuzetak ispod kojeg nije potrebno dostaviti informacije temeljem članka trećeg. Europska komisija je predložila 50 ili više. Mislim da je u tom slučaju komisija bila u pravu. Naime, to omogućuje da se izbjegne neproporcionalno veliko opterećenje za mala i srednja poduzeća. Uključivanje podugovaratelja također može dovesti do prekomjerne birokracije te može povećati troškove na teret e, gospodarskih subjekata. Isto tako to može povećati i obujem posla u nadležnim tijelima. Također postoje informacije o terminalnim naknadama, dakle to su informacije koje bi se trebale e, naime prema kojima bi se trebalo postupati kao prema povjeljivim informacijama. Ja u nekim segmentima pozdravljam napor izvjestiteljice. Čini mi se da je ovo izvješće sada manje birokratizirano nego izvorni tekst i mi ćemo da kako predložiti neke amandmane i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Zlotovski, a sada riječ ima gospodin Telička. Izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja zapravo ovdje dvije vidim dvije mogućnosti. Ili ću e, spomenuti sva relevantna pitanja, ali bojim se da mi nećete dati dovoljno vremena za to, jer bih mogao govoriti 15 minuta. E, pa ću onda naglasiti samo neke najvažnije stvari. E, vidio sam ovdje od traga neke kolege odnosno neke predstavnike dionika, ja sam se s njima već, e, s njima već susreo na nekim e, okruglim stolovima i već sam detaljno razgovarao s njima o pojedinim e, odredbama u nazočnosti Europske komisije, a danas sam im rekao da nakon ovih, nakon ove rasprave, da ću iznijeti neke svoje amandmane Neću im sada iznijeti svoje konkretne ideje u ovome času. Slažem se s gospođom Andersen i sa svima koji su do sada uzeli riječ i mislim da ne treba ignorirati kompleksnost e, zakonodavnih prijedloga kojima se bavimo. E, nekim područjima se bavimo redovitije. Ovo područje je vrlo kompleksno i e, tehnički zahtjevno u određenim aspektima. Tijekom rasprava s dionicima rijetko mi se znalo dogoditi da najđem na toliko različitih mišljenja među svojim sugovornicima. Možda se sjećate prilikom prve razmjene mišljenja na odboru da sam tada kazao da pomalo okljevam e, u odnosu na predloženi zakonodavni prijedlog, odnosno da mi treba više vremena da ga proučim. I sada mislim da mogu reći da shvaćam potrebu za zakonodavnim prijedlogom i vidim koja su to relevantna pitanja možda sam ja u ne znam je li to moja prednost ili nedostatak što nisam bio izvjestitelj kada je se radilo o direktivi o poštanskim uslugama. Međutim, od tada se situacija bitno promijenila i vidimo, ako vidimo koliki je obujam, e, odnosno udio tržišta dostave paketa, možemo zaključiti da se to teško moglo e, predvidjeti prije nekog vremena. Dakle, situacija se mijenja. Isto tako, e, konvencionalna dosta paketa, odnosno obavljanje te djelatnosti se mijenja. E, za tri, četiri ili pet godina situacija će se opet promijeniti zahvaljujući igračima poput Amazona. neću sada ulaziti u detalje, ali što se tiče nekih e, odredbi, svi dionici, uključujući i gospodarske subjekte, složit će se s potrebom za većom dostupnošću podataka, posebno pritom mislim na članak treći. Također je zanimljivo čuti i stav nacionalnih regulatora. Kako bih ukazala na kompleksnost, reći ću sljedeće. Kolege su spomenuli potrošača, ali zapravo se postavlja pitanje o kojim je potrošačima riječ. Jesmo li to mi koji ćemo obaviti neku kupnju na internetu ili se radi o e, zapravo gospodarskim subjektima koji obavljaju djelatnost dostave paketa. Dakle, riječ je o tržištu koje je konkurentno, ponekad imamo dojam da su neki igrači dominantni na tržištu. Iako, eh, dakle, neki imaju veći, neki imaju manji udio na tržištu, zaključit ću. Slažem se da je ovdje primarno osigurati provedbu postojećih zakona. Ja eh, se oko nekih stvari u izvješću ne slažem. Ne slažem se sa pojedinim kolegama, ali ću e, predložiti amandmane koji bi trebali dati doprinos u smjeru boljeg funkcioniranja tržišta, e, dakle na način da se ne stvaraju nove prepreke nego da se neke uklone i naravno imajući u vidu situaciju na tržištu za 10 ili 15 godina. Hvala, gospodine Teliška. Ne ostaje nam. Hvala gospodine Telička. Dakle, najprije ćemo dati riječ predstavniku, eh, predstavnici komisije. Gospođo Gonzales, izvolite, ali možda da skratite. Da, bit ću kratka. Općenito govoreći, zahvaljujem izvjestiteljici na obavljenom poslu. Dala nam je jedan nacrt izvješća za koji mislim da naglašava pozitivne stvari i također uključujući neke elemente za koje vjerujemo da treba nastaviti u ovoj e, uredbi za prekogranični promet. Ja vam zahvaljujem e, i vidim da je izvjestiteljica pokušala e, razjasniti ključne koncepte u uredbi. Naročito ste se usredotočili na dostavu paketa, odnosno proširenju e, obveza informaciji. Hvala vam na tome. Ima nekih stvari e, gdje možemo stvari probuditi. Prvo, nemojmo zaboraviti da je cilj ove uredbe da se poboljša interoperabilnost mreže e, poslovnih subjekata u različitim državama koje dostavljaju paketa. Samo 10% tarifa podložno je e, transparentnosti i problemima transparentnosti. Dakle, nismo e, procjenjivali koliko je priuštiva, e, su preuštive te operacije e, svake godine, a trefi odražvaju e, stvarnost i bilo kakve kontrole se moraju usredotočiti na pojedine slučajeve koje se čine problematičnima. Drugo, nemojmo zaboraviti da je ovo tržište izuzetno raznoliko, i postoje velike privatni, međunarodni subjekti koji drže veliki dio međunarodnog tržišta, oni imaju veću fleksibilnost jer ne, jer ne, ne moraju održavati svoje distribucijske mreže kako bi pružale usluge izvan nacionalnih teritorija, one to ne moraju raditi i e, oni temelje na svoju konkurentnost na smanjenju plaća i i zapravo manjivanjem e, uvjeta rada unutar sektora. Vi vjerujemo da sve obvoze iz E, uredbe se moraju sredotočiti na tim velikim poslovnim subjektima koji su na ovom tržištu tako da se e, omogući poštena utakmica u skladu sa zakonodavstvom i konačno možda bismo mogli puno više govoriti o zaštiti potrošača jer kao što znamo e, potrošači su osjetljivi na probleme koji se mogu pojavati, recimo kad imate različite poslovne subjekte u različitim državama članicama amandmani koje, o kojima ćemo razgovarati razgovarati u nekoliko sljedećih dana i u tom smjeru. Hvala. Gospođa Ojuto. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestiteljici na odličnom poslu koji je obavila. Sigurna sam da pitanja u tom izvješću su jako dobra i da ćemo na njima se morati e, e, zadržati i pozabaviti s njima. Možda postoji potreba da idemo i dalje nego što je rekla komisija da samo čekamo i vidimo što će se dogoditi. Ovaj problem e, će se sve više povećavati i možemo očekivati eksploziju poslovanja u online, pa je pitanje prijevoza robe jedan veliki dio toga što treba uzeti u obzir, što treba regulirati i harmonizirati u državama članicama kako bi se poboljšale usluge i kako bi se zajamčila puštena tržišna utakmica. Ta vrsta usluge mora biti manje, e, mora biti jeftinije za građane i mora je se e, povezati sa djelotvornošću i učinkovitošću Treba biti djelotvorno i treba transparentno znati kako se šelju paketu. E, više e, učinkovitosti po manjoj cijeni, to ide ruku pod ruku sa digitalizacijom usluga. Ponavljam stoga da mo, se moramo e, pozabaviti kako se to povezuje sa poslovanjem online a to je dio poslovanja sa e, robama i paketima. Moramo smanjiti vrijeme dostave, moramo smanjiti trošak dostave i također zaštititi okoliš. Nemojmo zaboraviti da ova eksplozija logistike ne može zanemariti e, okoliš. Nemojmo to zaboraviti. Mi ćemo dati amandmane na izvješće ali osim toga nemam ništa e, osim komplimenata za izvješće. Hvala vam, gospođa Ajuto. A sada? Sada ću daći e, riječ e, drugim članovima. Gospodin Bach, izvolite, vi ste na redu. Hvala vam, gospođo predsjednice, vrlo kratko. Markus Ferber je zapravo već izrazio mnogobrojne zabrinutosti, ali s njegovim primjerom o kolaču ne mogu toliko se složiti jer studenti ne žele kolače zaprimiti, već novac. A slanje novca nije nešto što spada u ovaj prijedlog. Dobro, šalu na stranu. Htio bih zapravo osvrnuti dvije stvari koje zanimljuju potrošače. To je transparentnost cijena kao prvo, a tu smatram da još ponošto trebamo na tome raditi. Poduzeća na to gledaju kao na poslovnu tajnu. A drugo je sloboda izbora. Kao potrošač mislim da uopće nemate slobodu izbora radite sa poduzećem, a s kojim poduzećem će zatim se prevesti taj paket, pa to ovisi o dogovoru između samih poduzeća i stoga sami potrošači nemaju tu izbora. Gospodin Telička je isto tako s pravom rekao da funkcioniranje tržišta i tržišno natjecanje, da je to nešto što se stalno mijenja i što će se zasigurno još nekoliko godina još nadalje razviti. I stoga sam bio pomalo iznenađen zbog prijedloga komisije da 2019. godine iznesu izvješće o procjeni. Ja mislim da do tada neće imati dovoljno informacija za to. Ne samo iz tog razloga, već i iz drugih razloga ne mogu dirati u tržište. To ja smatram i to je izvjestiteljica Lucy Anderson isto tako napravila. Dakle, rekla je da se na tome još treba dosta poraditi. Hvala vam lijepa, gospodine Koh. Izvolite, gospođa Revodalon. Hvala. Kao prvo pozdravljam rad, izvrsne rad izvjestiteljice, gospođe Lucy Anderson, što nam omogućuje da promijenimo paradigmu i pristup u tom tekstu je taj da se govori na sve, da se to odnosi na sve pružatelje dostave, ne samo na pružatelje um, i univerzalne usluge. Treba imati na umu da to područje preogranične dostave paketa je već um, tržište sa velikom konkurentnošću i da zapravo tu bi trebalo se potaknuti isto tako i natjecanje među pružateljima univerzalne usluge. Na tržištu prekogranične dostave paketa imamo UPEX ili FedEx koji tu e, predstavljaju glavne aktere. A Radi se o tome da se trebaju strateški povjeljivi podaci dijeliti među konkurentima, što bi značilo da bi velike privatne grupacije onda imale još i dodatnu prijednost, a oni već sada imaju prijednost. Osim toga, već postoje razne zahtjeve o kontroli, transparentnosti, postoje cjenovni e, tarifni cenici. E, ne bi trebali zbog transparentnosti namjerno e, opteretiti privatna poduzeća koja ne bi trebala imati jednako opterećenje kao i pružatelji univerzalne usluge. Hvala vam, gospodine Rike, sljedeći. Hvala vam gospođo predsjednice, to je dosta zanimljivo ovo što je gospođa eh, kolegica upravo rekla. A ja si postavljam jedno pitanje vezano uz to izvješće koje mi se čini dosta složenim. Ako dobro posvaćamo, kao prvo smo uspostavili univerzalnu uslugu, a univerzalnu uslugu to je zapravo opterećenje, a ne poklon. Dakle, eh, to je opterećenje za pružatelje javnih usluga, eh, jer su prije svega to pružati javnih usluga, oni koji su preuzeli na sebe tu univerzalnu uslugu. I dakle njih smo s time opteretili. I to zasigurno nije bilo nešto što je njima ekonomski gledano bila velika prednost. Sad imamo jedno drugo tržište koje se trenutno jako razvija zbog elektroničke trgovine i ono stvara, to jest potencijalno stvara E, vrlo važne brojke u smislu prihoda. Dakle, ako sam dobro shvatio, sada kažemo da trebamo zaštititi e, pružatelje uzvanih usluga zato što su već platili za to da pruže univerzalnu uslugu ili trebamo zaštititi potrošače s druge strane jer tu situacija nije optimalna. I ako igramo na tu kartu konkurentnosti i natjecanja, onda će tu to imati koristi na tržištu imamo dvije te dosta složene strane između kojih treba postići ravnotežu. I to se dobro vidi iz javljene za riječ e, zastupnika. Dakle, da neki okljevaju, da neki ne znaju za što se odlučiti, osim ovog prethodnog javna za riječ gdje smo čuli vrlo jasnu odluku da treba zaštititi pružatelje javnih usluga koji pružaju dakle, univerzalnu uslugu. Možda postoje drugačiji osjećaj, neki koji kažu da treba u potpunosti otvoriti tržište i tržišno natjecanje kako bi pološalo se situacija potrošača, dakle koji su vrlo nemilosrdni prema pružateljima univerzalnih usluga. Mene jako zanima koji je stav Europske komisije, jer da zaključim s time, da smatramo da ovo pitanje poštanskih i univerzalnih usluga, da je to nešto što smo riješili, da sada prijeđemo na drugu točku, da govorimo o nečemu drugome ili postoji tu poveznica između ta dva sektora. Evo, moram reći da sam jako zbunjen ovom tematikom. Pokušat ćemo sve to e, gospodine Rikeu, kako ne biste ostali zbunjeni. Gospođo De Monte, izvolite. Eh, da, hvala. Hvala izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu i hvala što je uklonila specifičnu referencu na e, univerzalne pružatelje usluga. Ne treba stvarati e, razlike u slobodnom tržišnom natjecanju. Također moramo biti mudri i pametni kada koristimo regulatorne instrumente u nečemu što je tržište koje raste konkurentnost mora biti proporcionalna i ne smije stvarati e, distorzije u e, konkurentnoj dinamici. I stoga moramo intervenirati samo kad je to potrebno kako bismo umanjili administrativno e, teret i da bismo izbjegli pretjerano prikupljanje analitičkih podataka, što ne bi bilo na korist potrošača. Što se tiče članka 5, moramo to pogledati svježim e, očima i ostaviti nacionalnim vlastitama da napravi što žele sa analizom e, e, ekonomičnosti. trenutna pravila za konkurentnost su a, potpuno advokatna. Gospodin Wim van den Kamp. Hvala, gospođo predsjedateljice. Što se tiče četvrtog parketa o željenici, kad smo radili na tome, shvatio sam da je optimalno rješenje neprijatelj e, maksimalnog rješenja. E, ponavljam ono što je rekla gospođa Lucy Anderson, nakon puno vremena i puno e, energije koje je uloženo u ovaj spis, došli smo do rezultata da se čini da je optimalni rezultat optimal, er, optimalni rezultat je često ne maksimalnog e, rezultata i e, za razliku ono što je Markus rekao, pogledajmo kakva je razlika između e, tržišnih natjecatelja i pružatelja unizvarnih usluga. On nam je govorio o zadacima pružitelja univerzalnih e, pružitelja usluga i e, sposobnih subjekata na tržištu. No, ako pogledam članak 5 ovoga predloga, e, ta se razlika zapravo gubi i igrači na tržištu uključeni su u cjenovnu politiku i tako dalje, tako dalje. Znači moraju dati puno detaljnih informacija i zaista pitam je li ova uredba dobro mjesto za sve to jer vjerujemo vjerujem da nam treba veća razlika između tih strana i konačno Vidio sam da gospođa sa Andersom e, je dala amandman 61 u kojoj pravi razliku između siromišnih ljudi, ljudi sa invalidetima i ljudi u udaljenim područjima. Ja bih to nazvao optimalnom e, optimalnim rješenjem. Da li moramo možemo tražiti od pružatelja usluga da provjere kakve prihode imate ili da li možete hodati? Mislim da to lokalne vlasti moraju napraviti, moraju pomoći ljudima koji su siromašni i to nije dio poštanskih usluga i to ne možemo imati u ovom ovakvom tijestu, to bi, e, tekstu. To bi bio pogrešan pristup. Dakle, napravimo jasnu razliku između tržišta s jedne strane i pružanje univerzalnih usluga iz moraju se znati e, cijene, to je jasno za potrošača, no kako će te potrošačke cijene se e, ugovoriti između njemačkih i nizozemskih poštanskih e, poduzeća? E, to je na njima, no ja sam protiv amandmana 61, jako sam protiv njega, to bi bilo to što htio reći. Hvala gospodinu Kamp, a sada gospođa Aleksandra. Hvala e, gospođo predsjedateljice. Dakle, mislim da na početku, da pošteno kažem, reći ćemo na sve ve, ne, ne vidimo kako komisija može riješiti tržišno natjecanje. Jedan problem koji ovdje zaista postoji, to su razlike u cijenama, kad imate prekogranične usluge, kad šaljete recimo e, paket iz Španjolske u Francusku, cijena neće biti ista kao da šaljete iz Španjolske u Španjolsku. To je jedini problem. Ostatak tržišta On je otvoren i i to nema veze sa direktivom za poštanske usluge. To je naše početno stajalište. E, izvjestiteljica je uzela u obzir sve e, poslovne subjekte, ne samo one koji su odgovorni u pojedinim slučajima i slažemo se da bi članice 4, 5 i 6 trebali biti otvoreni za sve poslovne subjekte 4 e, i 5, no odbacit ćemo članak 6 koji obvezuje ove poslovne subjekte da udovolje s e, nekim zahtjevima čak i kad od toga nemaju koristi jer su investirali u taj e, oblik sustava. I ovdje postoji također jedna kombinacija E, poštanskih usluga i usluga za dostavu e, paketa. Imamo već uredbu za poštanske usluge, a u paketi su nešto drugo sa različitim e, obilježjima što se tiče ekonomičnosti, odnosno priuštivosti određene usluge. Evo opet tu postoje skupine koje treba uzeti u obzir i koje se uzimaju u obzir. Već smo pokušali zaštititi te skupine u uredbi, odnosno direktive o poštanskim uslugama gdje govorimo o različitim vrstama razmjene koje nisu tako e, komercijalne, pa ne želimo da to bude dio ovoga izvješća. I konačno zaista ne razumijemo zašto sporazumi između dvije države su nestali, odnosno bilateralni sporazumi. Zašto su nestali? U određenom smislu države članice zaista mogu činiti što go žele, mogu činiti najbolje što mogu. Moremo, kada se harmonizira, da li se zaista harmonizira što se tiče pitanja bilateralnih ugovora? koji je do sada zaštiti, štitio transakcije koje se vrše prekogranično. Zaista ne vidim e, zašto. Hvala e, gospodina Aleksandra, gospođa Aleksandra, gospodin Hadok. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Kao evo zahvaljujem izvjestiteljici na dobrom radu kojeg je do sad napravila i moram uopće uzgadečeno reći da uopće ne vidim tu oprečnost kao neki veliki problem. Ovo o čemu smo govorili, mislim da tu možemo pronaći kompromis i stoga mislim da bismo trebali pristupiti pozitivno i optimistično ovom dosijevu. Dosta toga je s pravom spomenuto, još jednom bih se vratio na izvornu misao kojom se bavi Europska komisija, to je liberalizacija i stvaranje tržnog natjecanja koje je često umjetno. Tržišno natjecanje samo po sebi nije loše, ali po mojem mišljenju nije smisleno kada na tržištu umjetno ugura poduzeća, često i mala poduzeća koja onda se ne mogu dobro naplatiti i koja onda se loše odnose prema svojim zaposlenicima. Dakle, to ne može biti ono što se mi želimo. I kao drugo, da s na nešto što je spomenuo kolega Ferber. Naime, u uvodu Europska komisija piše, među ostalom, da e, istraživanja pokazuju da javne cijene koje pružatelji univerzalnih usluga traže za prekograničnu dostavu paketa često četiri do pet puta su veće od e, internih cijena za dostavu paketa. Mene zanima zašto Europska komisija ne navodi pojmence koje države imaju toliko veliku razliku. I kao drugo pitanje, zašto Europska komisija prije nego što se stavi takve dokumente ne zaprijeti tim državama sa mjerama kojima može im zaprijetiti kao čuvarica ugovora. Mislim, to su uvijek izvona pitanja koje se postavljamo i koja si moramo postaviti u ovom slučaju. Članak šesti primjerice je jasan, e, jasna naznaka za to kako Europska komisija pokušava na umjetan način na silu stvoriti tržišno natjecanje. Članak šesti je primjerice birokratsko čudovište kako se nigdje drugdje ne može naći. Tu se govori o standardnim ponudama koje se trebaju prijaviti nacionalnim regulatornim tijelima koje onda u roku od mjesec dana moraju nešto učiniti i tako dalje. Po mom svačanju je to birokracija. To je nepotrebno i to nije shodno. Moramo poduzećima dati priliku da, da obave svoj posao, ali ne u grču. Samo evo jednu paralelu. U četvrtom željezničkom paketu je situacija bila slična. Tu smo pokušali e, vozni park koji ne postoji na tržištu iz bilo kakvog razloga nametnuti na silu javnoj vlasti. Tada sam već i to kritizirao. Ja nisam protiv tržišnog natjecanja, baš nasuprot toga, ali tržišno natjecanje samo kao cilj tržišnog natjecanja, to ne može biti ono čime se vodimo. I na kraju da još kažem da se slažem sa svime onime što se tiče podrške transparentnosti, ali mislim da nije prihvatljivo da onda sa transparentnošću idemo toliko daleko da onda ona poduzeća koja se često pridržavaju slova zakona, koji dobro plaćaju sve zaposlenike, koji imaju uh, kolektivne ugovore, da se onda ta poduzeća kažnjavaju, s time što ih se priseljava na to da objavljuju poslovne tajne pri izračunu kako bi onda preko nacionalnog regularnog tijela Europskoj komisiji e, objavili e, cijelom svijetu. Mislim da bi moglo biti dovoljno kada bi se e, popisi javnih cijena objavili, kada nacionalno regularno tijelo ima pristup tome, ali sve što ide više od toga, mislim da ide u jednom smjeru nadzora cijena sa europske razine. To je nešto što nemamo niti u bilo kojem drugom sektoru industrije. Tu molim vas da se držimo same srži. E, opet, nadam se da ćemo tu naći put, a ja ću svakako pomoći tome. Hvala vam lijepa gospodine Ertuge što ste se javili za riječ. Gledam prema komisiji. Gospodin Temak, gdje ste? Dobar dan, vi predstavljate glavnu upravu GROW vi ste saslušali uvažene kolege i imamo nekoliko problemčića. Pa evo, ću vam riječ kako bismo saslušali viziju Europske komisije. Hvala. Merci. Um, and thanks to... Hvala svim govornicima danas. Mm, Prvo Lucy Anderson koja se jako posvetila ovome spisu, koja je obavila jako, obavila jako dobar posao u pripremi ovog izvješća. Tako mi mislimo u komisiji. Također e, e, zahvaljujem zastupnicima koji su komentirali. Mi shvaćamo da je ovo tehnički spis, također shvaćamo da je kontroverzan i nije iznenađujuće da se ne slažete svi s njime i nadamo se da će u duhu konstruktivnog dijaloga da ćemo iznaći E, rješenje za sva pitanja koja su i iako shvaćam da u kratkom vremenu koje mi je danas na raspolaganju neću moći odgovoriti na sva pitanja. Imam tri četiri komentara, bit ću kratak. Prije svega moramo shvatiti da je ovaj prijedlog Europske komisije komplementaran direktivi za poštanske usluge, direktive za poštanske usluge koje je napravljena u trenutku kada su pisma dominirala, a da dostava paketa je jedva postala u ovom obliku kakvom je imamo danas. Mogli bismo, e, mogli smo popraviti e, tu direktivu, rekli smo ne sada, još nije vrijeme i zato mislimo da nam je potrebno ovo zakon kako bismo ispunili e, obveze koje već postoje u direktivi o poštanskim uslugama, barem u velikoj mjeri. Zatim fokus na potrošače i dimenzije potrošača, naravno da se slažemo sa izvjestiteljicom i drugim govornicima ko, od koji su rekli da korisnici i potrošači, kako god da ih e, zovete, da su u srži ove cijele stvari. Želimo olakšati situaciju za online e, e, poslovne subjekte koji su i sami korisnici, kao i pojedince koji su osjetljivi, koji su ranjivi, kako bi mogli se koristiti tržištem dostave paketa. Na primjer, ako ste poslali, odnosno ako ste dobili poštansku pošiljku iz neke države u Europskoj uniji, a želite e, je vratiti, vrlo je lijepo da imate nešto što si možete priuštiti. Dakle, postoji vrlo veza između zaštite potražača i ovoga prijedloga. Naravno, moramo biti oprezno jer ovo nije e, direktiva o zaštiti, prava potrošača. Moramo uzeti u obzir i amandmane i komentare o proširenju e, primjene prava potrošača, no moramo to imati u, vidjeti u kontekstu već postojećeg kako bismo izbjegli novi trošak i novi opterećenje za poslovne subjekte. To ste mnogi od vas rekli. A zatim pitanje je li ova uredba nešto što se mora e, primijeniti samo na univerzalne pružatelje usluga. Mislim da to treba biti dio e, uredbe kako mi predlažemo i da se to odnosi na sve one koji pružaju uslugu dostave partek, e, paketa informacija koji pojedinci moraju poslati nacionalnim regulatornim tijelima u članku 3 te obveze se primjenjuju na sve poslovne subjekte i stoga postojalo je pitanje da li će to biti primjenjivo u sljedećih 50 godina. Dakle, prvo morate znati kako izgleda tržište, naročito prekogranično tržište, da vidite da li funkcionira ili ne, dobro ili loše. Znači, uveli smo ovu obvezu za sve poslovne subjekte, zatim članci 4 i 5, e, transparentnost i priuštivost. ta načela su već u direktivi za poštanske usluge u članku 12. One se e, primjenjuju na E, pružatelje univerzalnih usluga, tradicionalne poštanske e, poduzeća, e, Atari FES pa spadaju pod obveze univerzalnih usluga. To je dio te uredbe članci 4 i 5 i zbog toga ne predlažemo da proširimo transparentnost i e, priuštivost na sve poslovne subjekte jer ćemo izgubiti logiku direktive za poštanske usluge i konačno Članak 6, e, pristup trećim stranama, odnosno trećih strana, mi vjerujemo da je ovaj članak dobar za male poslovne subjekte koji e, se bave paket, e, paketa koji će tako proširiti svoje poslovanje. 90% prekograničnih usluga njima dominira njima dominiraju tradicionalne poštanske kuće i ekspres poštanske usluge i zbog toga smo proširili mreže koje već e, postoje, Internet program i ono što mi predlažemo nije samo e, e, podilaženjem velikim poduzećima, već također koristimo malim poduzećima koje se mogu služiti mrežama drugih i to po poštenim uvjetima. I eto, tu ću završiti sa svojim komentarima i vrlo ću rado bilaterno o tome razgovarati sa bilo kojim zastupnikom koji je danas u ovoj dvorani. Hvala. Hvala vam lijepa na primjedbama. Daću jednu minutu gospođi Anderson kako bi zaključila o, vaš, o ovom izvješću. Izvolite. Znam da imate još jedan sastanak. E, vrlo je teško izabrati između vrlo zanimljivih primjedbi, vrlo je teško bilo što izabrati, pa neću niti pokušati. Imamo sastanak izvjestite u sjeni e, drugi tjedan, e, rok za amandmane 16. svibnja, ali rado ću porazgovarati sa svakim od vas pojedinačno i vrlo, vrlo je, ovo je vrlo teško, toško područje i to je dokazano time što je sve rečeno danas u ovoj dvorani. Neke stvari može se pojasniti ako pogledamo ravnotežu između članaka, a članci zajedno funkcioniraju. Možda bi rješenje bilo da uzmemo dijelove o transparentnosti i povjerljivosti i da ih prenesemo u druge dijelove uredbe tako da dobijemo općenitu ravnotežu Evo samo da izdvojim jednu stvar, gospodin Riga, apsolutno ste u pravu. To je vrlo teško pitanje jer samo se bavimo ograničenim e, brojem cjenovnih tarifa. E, iako su prekogranične, one su dio e, univerzalnih usluga i stoga cijelo ovo pitanje treba riješiti vrlo pažljivo. Jako ste u pravu, ali mislim da ipak možemo napraviti nešto dobro i korisno bez obzira na to. Hvala vam lijepa gospođo Anderson. Podsjećam vas na to da je rok za podnošenje amandmana 16. svibanj u podne. Eto, sada nastavljamo s radom. Prelazimo na financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije. To je nacrt izvješća, nacrt mišljenja za odbor za proračune i za odbor eh, KONT. Eh, naš izvjestitelj je Bimane Kamp, izvolite, predajem vam riječ. Ako napuštate dvoranu, onda izvolite, možete to napraviti, ali molim vas u kako bismo mogli dati riječ našem izvjestitelju. Hvala, zahvaljujem vam. Hvala, gospođa predsjedateljice. Prekogranična dostava paketa spis gospođe Lucijane Andersona, koje to tako mogu nazvati. To je vrlo jednostavno u usporedbi sa financijskim omnibusom o kojem ćemo sad govoriti. Ovo je revizija općenitih financijskih pravila koje su u 18 uredbi, ne manje uredbi i odluka i ove ovaj odbor Znači, e, temelju članka 54 uredbe imaju ekskluzivno pravo na neka od neke od članaka koji su unutra. EITRE e, odbor također može napravi, e, sastaviti svoje mišljenje i njihov izvjestitelj Jerzy Buzek. Počet ću tako što ću zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na njihovom naporu i radu i također zahvaljujem osoblju odbora za promet, naročito Martin Šulc, je to točno? Ja se nadam da sam to dobro e, izgovorio. E, izvjestitelji u Sjeni su se nas zastali prošli tjedan. Razgovarali su kompromisne amandmane i e, složili smo se da ih usvojimo. Ovo cijelo pitanje odnosi se na mehanizme spajanja u SEFI, se mehanizme i ideje da imamo veću fleksibilnost u financiranju e, e, i transportne infrastrukture. Vrlo jedan važan amandman koji je podnio gospodin Rika koji se odnosi na odgovornost e, rizika za projekte koji uključuju i blendiranje, odnosno spajanje a EIB u tim slučajima nije prvi koji je odgovoran. Gospodin Rike je podnio amandman i rekli smo da ako EIB e, e je uključen, ne treba e, sav rizik prenijeti na privatni sektor, ali EIB mora biti uključen u općenitoj odgovornosti. Također smo govorili o odnosu između posudbi i e, odobravanja e, e, sredstava kao sredstva. Ja se više preklanjam ideji zajmova, a drugi bespovratnim sredstvima i to nam daje zapravo priliku da imamo jednu odlučnu i zanimljivu raspravu. Oprostite, Rekao sam Martin Šolca, mislio sam Martin Fuchs, oprostite. Evo, to bi bilo to, to bi bilo sve. Hvala. Da, samo da, samo sam htjela povjeriti jeste li još uvijek budni, eto. To se vidjelo. Riječ ima sada gospođa Jala Senden, izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice, kao prvo. Bih htjela zahvaliti gospodinu Wim van de Kampu. I to na tome što je spreman iznaći kompromise, a poneki od tih kompromis rješenja su obuhvatili i naše primjedbe. Meniše meni se više isto tako sviđaju bespovratni krediti nego oni koji se moraju vratiti, posebice na području prometa. A sektor prometa doista i očekuje to od nas. Ali neki kažu da će se iskratiti proračun i da onda to neće biti na kraju moguće. Naravno da se tu radi o tome da se sredstva iz proračuna ne bi trebala izgubiti Radi se isto tako i o ideji da trebamo poduprijeti prometu. Što se tiče financiranja pomoću mješovitih sredstva, tu bismo možda mogli nametnuti kriterije. Imamo taj postotak koji bi trebalo uzeti u obzir na području prometa, no to će najvjerojatnije biti dosta komplicirano pitanje. Meni je također drago što se podržavaju oni amandmani koji se tiču 80-85% e, u okviru višegodišnjih programa. Naravno da komisija sve to želi riješiti odjednom, to je sigurno tako i lakše upravljati s time i onda se za to e, mora ustupiti manje radne snage, ali mi bismo rado imali tu godišnju prilagodbu kako bismo se mogli prilagoditi prioritetima. Nedostajuće prometne veze, to je već bila jedna tema ove godine i tu je jednostavno bolje povećati kapacitet i onda tako povećati i učinkovitost cjelokupne mreže. Dakle, hvala vam lijepa gospodine Van de Kampu na tome što ste nam izašli u susret vezano uz to da poboljšamo prijedlog komisije. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Alessandra, gospodine izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Vidim da ova jako malo članova u našem odboru ima zapravo dovoljno apetita, dovoljno interesa za proračunska pitanja. A da, onda kasnije kada nema novaca, onda izbije drama. Zahvaljujem Vimu na izvrsnom izvješću i još i više na kakvoći s kojom je vodio raspravu među izvjestiteljima u sjeni. Mi u potpunosti podržavamo kompromisne amandmane koje smo ispregovarali, a ja bih htio insistirati na dvije stvari za koje smatram da su važne. Kao prvo, to je mogućnost da se koristu fondovi efmp eh, e a Nije moguće da ćemo u potpunosti isključiti promet iz cijelog tog poglava vezanih uz fondove za konkurentnost. Potrebni su nam fondovi kako bismo napravili to financiranje sa mješovitim sredstvima. I to je odluka koju je donio jedan drugi odbor, a ja mislim da se moramo boriti kako bi se ponovno povratila ta sredstva, jer je to za nas vrlo važno pitanje. I kao drugo, kao je rekao i Vim, Imamo fond za jamstvo koji dolazi iz europskog proračuna i onda mislimo da bi tu trebali imati utjecaja na programe EIB-a. Kada se navode različite vrste podrške i financijskih instrumenta, onda zapravo s time oslabljujemo taj mehanizam, jer onda imamo dojam da se ono što je na tom popisu ne može biti uključeno u to. I meni bi bilo draže da se tu držimo jednog općenitog jezika. I nećemo podržati amandman 26. zato što ex ante procjena o upotrebi mješovitih sredstava, pa to je upravo suprotno duhu mješovitih sredstava. Dakle, na tehničkom planu imamo tu sada mehanizam s kojim podržavamo ulaganja, a to i pretpostavlja da nema ex ante procjene, dakle da je to nešto što je nemoguće napraviti i tu se slažem s kolegama. To je dobro izvješće, izvjestitelj je dobro vodio raspravu i mi ćemo podržavati sve, mi ćemo podržati sve kompromise amandmane. Hvala vam gospodine Rekeu. Okrećem se sada komisiji, dajem riječ gospodinu Maranu. Jeste li tu? Da. Da, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala vam što ste mi dali priliku da kažem nekoliko riječi o ovom nacrtu izvješća i o amandmanima. Mi smo prvo na znanje amandmane koji se tiču gornje granice na mješovita sredstva vezano uz prijedlog komisije da se postavi gornja granica od 10%. Mi vidimo da postoje različita mišljenja o tome koliko su važni mehanizmi za upotrebu mješovitih sredstava i koliko koliki dio volumena cefa bi trebalo koristiti za te mehanizme. i smatramo da je 10% razumna granica, s čime ćemo staviti dosadnu kritičnu masu da, da provjerimo taj novi pristup a to je isto tako u skladu sa ciljem iz instrumenta za povezanje opet da se na učinkovit način koriste bespovratna sredstva i da se privuče financiranje. Što se tiče uspostave budućih e, instrumenta za upotrebu mješovitih sredstava, tu vas možemo uvjetiti u to da ćemo u reviziji CEFA to provjeriti, da je to podređeno ex ante evaluacije, da vidimo je li potrebno ili ne. Isto tako mi smatramo, mi ćemo koristiti provedbene akte i Imamo članak 17. iz uredbe o CEF-u gdje ćemo dakle izraditi program rada. A što se tiče bilo kakvog natječaja, poziva za prikupljanje mišovnih sredstava, e, imat ćemo tu odbor CEF koji će u potpunosti odlučiti je li dobro prihvatiti mješovita sredstva ili ne. Isto tako bih htio reći da se spomenulo koliko je li je zeleni cef. To nije zapravo povezano sa mješovitim sredstvima, ali ja bih htio naglasiti da je 80% cefa posvećeno željeznicama i unutarnjim plovnim putovima, dakle zelenim vrstama prijevoza. Mi smatramo da je to važno naglasiti, da mi dakle već jesmo zeleni. A sada da se vratim na onu točku. Postoji niz propisa koji će utjecati na EFSI, a ja bih se više referirao na FC2, dakle na tu raspravu. I kao drugo nekoliko važnih pitanja. Postoji očito nesporazum vezano uz moguću gornju granicu za promet ili jedan prag za promet u sljedećem bfo Mi smatramo da ovo nije ispravna pravna osnova s kojim se može prejudicirati rasprava o budućem VFO-u. Ali ipak postoji jedna sugestija da se ne bi trebalo manje od 25% budućeg višegodišnjeg financijskog okvira posjetiti prometu. Trenutno, ako vidite ESIF i CEF e i obzor koliko podržava promet, onda imamo postotak od 10%. Dakle, je li primjerenije ili manje primjerno ozgledati o ovoj točki, točki 2,5%, pa to se nama čini dosta malim udjelom, ali eto, ja sam ovdje i moji kolege su također ovdje i mogu odgovoriti na bilo kakva pitanja zastupnika i hvala vam gospođo predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Hvala i vama. Ne znam kako da shvatimo vaše zadnje riječi. U svakom slučaju, dat ću našem izvjestitelju riječ da zaključi. Gospodine Vivane izvolite. Gospođo predsjedavajuća, hvala izvjestiteljima u Sjeni na komentarima i komisiji. Sutra ujutro u 9 sati smo spremni za glasanje. Hvala vam, hvala vam lijepa. Dakle, glasovanje ćemo održati sutra u 9 sati, 9.00. Eto, nastavljamo sada eh, sa sastankom zatvorenim za javnost. Eh, imat ćemo kratku stanku, kratak prekid sastanka kako bi se zaustavilo, zaustavio prijenos putem interneta i kako bi pripadnici